Dear colleagues, uh, good morning. Uh, if you agree, I would uh, propose to start. We have uh... Dobro jutro, dragi kolege, predlažem da počnemo. Jučer smo imali e, vrlo, vrlo gusti dan. Osim toga bili su tu i hrvatski ministri i e, potpredsjednica Vestager je bila tu. Dakle, to je bilo vrlo, vrlo zanimljivo jutro i danas mi je jako drago da po drugi puta možemo ugostiti na našem odboru povjerenicu za energetiku eh, Kadri Simpson. I eh, nakon toga znate da imamo saslušanje vezano za politiku istraživanja Europske unije i obzor 2020, odnosno politiku obzor. E, za sada zahvaljujem gospođi Kadri Simpson što je po drugi puta prihvatila e, poziv da dođe na naš odbor i imat ćemo razmjenu mišljenja vezano za Europski zeleni plan predstavljen u prosincu i to nakon našeg sastanka. Zeleni plan predstavila je Europska komisija. Puno je stoga vezano za energetske politike i za ono što mi radimo na planu energetika, ali ne samo na tom planu. Predstavljen je također i e, fond za ispravnu tranziciju, što je za nas također vrlo e, važna tema. Na ovu temu i na temu klimatske neutralnosti i tome da se za barem 50% e, povećaju ciljevi e, za energetiku do dakle, 2030. Dakle, ima puno tema i danas ujutro ćemo imati razmjenu gledišta. Zamolit ću gospođi Simpson da nam se obrati na 10 minuta. A kao što smo i ranije radili, nakon toga ćemo dati riječ koordinatorima e, ili njihovim zamjenicima na po tri minute maksimalno svatko od njih. Nakon toga će gospođa Simpson odgovoriti na prvi krug pitanja, a e, uslijedit će pitanja ostalih kolega koji se budu željeli obratiti gospođi Simpson i molim vas kako bismo se što bolje organizirali da jasno date do znanja ako želite uzeti riječ. A nakon toga će gospođa Simpson odgovoriti na drugi krug pitanja te će nam se obratiti sa svojim završnim primjedbama. Znam da željno očekujete da je saslušate i da povedete s njom razgovor, pa odmah dajem riječ povjerenici Simpson. Izvolite. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, drago mi je da sam danas ovdje s vama da vam mogu objasniti najvažnije postavke zelenog plana sa stanovišta energetske politike. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen rekla je da je zeleni plan prioritet e, Europske komisije. To je ključna promjena u našem načinu razmišljanja E, želimo do sredine ovog stoljeća imati emisijski neutralno gospodarstvo jer emisije ugljičnog dioksida odgovorne su 75% emisija Europske unije. Preobrazba energetskog sektora bit će okosnica napora koje ulažemo. A to će također biti jako dobro za dekarbonizaciju ostalih sektora. Prošlog tjedna na plenarnoj sjednici velikom ste većinom glasova usvojili e, zeleni plan, što pokazuje da vi taj plan također želite. Europski zeleni plan ima e, sveobuhvatni pristup pred svim izazovima koje leže pred nama e, da je rad više na vlastnim sredstvima, pazi na ulaganja kako ona e, ne bi imala negativni utjecaj na okoliš. E, priči na e, ugljično neutralno gospodarstvo ne ide bez problema i komisija se tim problemima zabavila na proaktivan način. Kako bismo osigurali da te politike dođu u sve dijelove Europske unije. Prošlog tjedna Europska je komisija predložila mehanizam pravedne tranzicije kao i akcijski plan e, za zeleni plan, akcijski program zelenog plana. E, neću sada puno ulaziti u to, ali par riječi o mehanizmu pravedne tranzicije koji će omogućiti da se nosimo s najvećim problemima vezanim za tranziciju na zelenu gospodarstvo. Ne krećemo od nule, a uglavnom ćemo se baviti e, regijama gdje e, se kopa ugljen i mi ćemo pomoći da se e, nađu nove mogućnosti zapošljavanja. Računam na moje službe da rade na provedbi mehanizma pravedne tranzicije. Ja ću osobno nadzirati da e, se to dobro odvije u državama članicama. A sada prijedlog koji je izravno bio predstavljen vezan je za energetske politike. E, to su E, ključna načela i zaista ih moramo primjenjivati u praksi. U tom smislu moram državama članicama dati smjernice koje će omogućiti da se uklope e, u sve dijelove e, tih politika. Radit ćemo na energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, međutim to nije dovoljno kada budemo radili, da radimo samo na novim zgradama, morat ćemo raditi i na obnovi zgrada. E, na usklađen način s evropske e, razine sve do lokalnih razina u suradnji s evropskim e, financijskim institucijama. Obnova će uključiti i socijalne stanove, tako da se možemo istovremeno boriti protiv energetskog siromaštva. Pokrićemo također škole i bolnice, a najnoviji podaci pokazuju da do 50 milijuna evropljena nije u mogućnosti odgovarajući se grijati. Dakle, to moramo uzeti u obzir prilikom obnavljanja. Također trebali smo i obnoviti energetsku učinkovitost e, kućanskih aparata. E, mm, ustrojit ćemo novi model eko označivanja i raditi više na kružnom gospodarstvu. E, također ćemo raditi na integriranju različitih vrsta e, sektora kako bismo obnovljive izvore energije uključili u sve dijelove energetskog sektora. Dakle, cilj nam je da imamo nisko e, ugljične e, emisije, da nam gospodarstvo bude tako, da radimo na učinkovit način, koristit ćemo električnu energiju, ali također ćemo se u određenoj mjeri oslanjati na dekarbonizirani plin. 31% električne energije dolazi iz obnovljivih izvora energije, a više od e, pola e, njih su e, iz čistih izvora energije. U Europskoj uniji prirodni plin predstavlja četvrtinu energetskih izvora, pa će E, rad na tom planu biti veliki izazov. E, morat ćemo raditi na čišćenju plina i moramo vidjeti e, kako postići da čist plin bude dio europskog energetskog miksa i e, moramo imati energetiku koja će služiti svojoj svrsi. Morat ćemo imati dovoljno obnovljive energije i sigurnu opskrbu energentima. E, imamo cilj neutralnih ugljičnih emisija i u okviru zelenog plana komisija je već počela revidirati zakonsku regulativu vezanu za e, energetiku a dat ćemo novi okvirni zakonski prijedlog do kraja ove godine. Radit ćemo na pametnim mrežama, hvatanju ugljika, skladištenju energije i tako dalje. Treba ćemo imati politike, odgovarajuće politike u Europi, a morat ćemo imati i dobru infrastrukturu koja treba služiti i svrsi. Također namjeravam predložiti strategiju o novim oblovljivim izvorima energije na pučini i e, ta strategija bavit će se svim mogućnostima i izazovima u razmjerima bez presedana utjecat će na energetske mreže, e, upravljanje pomorskim prostorom i tu će Europa i već jest pravi svjetski pretvodnik na tom planu i mi moramo i dalje imati tu poziciju. Što se tiče istraživanja i razvoja, moramo raditi na smanjivanju troškova te prihvaćanju novih tržišnih rješenja od strane tržišta. Što se tiče istraživanja i razvoja, on se mora dakle e, usmjeriti na čiste energente i to u sprezi sa e, privatnim sektorom. Dame i gospodo, radimo dakle na paketu čiste energije za sve evropljane. E, dobili smo do sada od 18 država članica nacionalne plan za plan energetike. Devet od njih je dalo dugoročne nacionalne strategije. Osam država članica nije nam podastilo planove, a ja ću e, pisati njihovim ministrima i podsjetiti ih na tu obvezu kako bismo naše alate mogli dobro koristiti, potrebno je da imamo sve nacionalne planove jer ćemo e, onda moći dok sredine ove godine predstaviti sveobuhvatne ambicije koje budemo imali. Ne bude li ambicija dovoljno visoka, mi ćemo e, predložiti dodatne mjere za potporu državama članicama. Imamo dakle veće ambicije na klimatskom planu i tražimo sveobuhvatni plan za smanjenje emisija za barem 50%, a do 2030. godine do 55% na odgovoran način. E, sve države morat će se oslanjati na čiste energente. Moramo vidjeti koji je najbolji način da ostvarimo te ambicije i da vidimo moramo li revidirati ciljeve po pitanju obnovljivih izvora energije. I za kraj još par riječi o nacionalnim ambicijama. Mi želimo biti globalna i geopolitička komisija jer Europa e, predstavlja 29% svjetskih emisija i ne budemo li surađivali s partnerima, naši napori bit će uzaludni. Prošlog tjedna na sastanku u Dabu Dabiju sam bila na e, sastanku i sudjelovala sam e, na velikom broju panela i mogu vas uvjeriti da je zeleni plan bio u središtu pažnje, a e, zeleni plan na kojem ćemo raditi sljedećih godina e, uvelike će ovisiti i o načinu na koji će ostatak svijeta odgovoriti na nove izazove na klimatskom planu. Mi ovdje e, gradimo mjerila e, i kriterije za energetiku i E, to je vrlo važno. Radit ćemo jako puno u suradnji s drugim zemljama, u suradnji sa Zapadnim Balkanom i naročito našim južnim susjedima. Radit ćemo dakle na energetskim dijalozima gdje ćemo partneri, zemljama partnerima izvoziti naše energetske norme. E, dame i gospodo, nadam se da ste na ovaj način dobili pregled različitih dosija na kojima radite u okviru zelenog plana. Biće mi drago da odgovorimo na vaša pitanja, iako smo sada na početku ovog puta, dali smo puno prijedloga i e, mnogo je rasprava e, povedeno E, sad i sigurno ćemo o tome puno razgovarati e, i danas i u mjesecima koje dolaze. Very much for uh, your presentation, for explaining uh, all the... Hvala vam na vašem izlaganju, hvala vam što ste nam objasnili sve što se tiče zelenog plana i energetske politike i što ste spomenuli isto tako međunarodnu dimenziju koja je isto tako vrlo važna. Sada ćemo odmah preći na koordinatore. Kao prvo EPP, gospođa Karvalju ima riječ. Dobro jutro, hvala vam gospodine predsjedniče, hvala vam eh, povjednice što ste ovdje s nama opet. Dobrodošli na ovaj sastanak i hvala što ste nam objasnili vaše planove. Što se tiče zelenog plana, jako nam je drago što je zeleni plan, e, plan sa holističkim pristupom, što su, uključeni svi gospodarstveni sektori i svi dijelovi društva. Vrlo je važno da se tu ne radi samo o energije i o industrijskom sektoru, da ne doprinose samo oni zelenom planu, već da će svi sektori moći doprinijeti. Imam četiri komentara i pitanja za vas. Kao prvo, ključna uloga provedbe onoga što već imate e, naslijeđeno od prije što je e, bivši povjerenik već e, uključio u energiju za sve, u taj paket. Tu već postoji dosta toga i moramo se pominuti da države članice provedu u dijelu ono što već postoji. Stoga me zanima koji su vaši planovi kako bi se ta provedba ubrzala. Kao drugo, ambicije vezano za današnju situaciju. Što se toga tiče, za EPP je vrlo važno da se sve to temelji na jako detaljnom, eh, produbljenom eh, na jako detaljnom produbljenom studiji o procjeni učinka. Isto tako ste spomenuli i važnu ulogu istraživanja i inovacija, ali spomenuli ste više ono što već imamo kao planove vezano uz infrastrukture, uz vodik, a mi smo uvjereni u to da ako želimo povećati našu razinu ambicija, da onda moramo se e, preusmjeriti na nove tehnologije koje se tek pojavljuju. Primjerice, hvatanje e, CO2 iz atmosfere i takve vrste tehnologija. Što znači da doista moramo značajno ulagati u istraživanje inovacije te u razvoj novih tehnologija i e, obzor e, Europa će biti u tom smislu vrlo važan alat. I nadamo se da ćemo imati i e, dostatnu proračunsku podršku za program obzor. Zadnje pitanje. Ne samo za tehnologiju, već za sve, za tu zelenu tranziciju i za sve ostalo su nam potrebna ulaganja u razmerima koji su takvi da zapravo mi o njima trenutno kao takvima ne govorimo u VFO-u. Stoga me zanima kako vi gledate na tu tranziciju društva, kako možemo postići ulaganja koja su potrebna za postizanje te tranzicije koja nam je svima cilj. Hvala vam, gospođo Prvenice. Hvala vam, gospodinike iz socijaldemokrata. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče, gospođo Prvenice. Dobrodošli u naš odbor. Bilo mi je drago što ste ovdje. Isto tako sam zadovoljan zbog toga što ako sam e, dobro shvatio je, će glavna uprava za energiju pojednostaviti sve ono što se tiče nacionalnih strategija za energiju kako bi se postigli ciljevi iz energetskog pakta. U proteklom sazivu je to bilo više diskretnije prisutno, a sada vidimo da je to jače istaknuto. Isto tako bih se htio vratiti na ono što ste rekli. Dakle, svi trebamo naglasiti da je važno sve ono što potrošači žele. Dakle, oni žele imati pristup energiji kada im je ona potrebna i to uz pristupačnu cijenu. I ne žele živjeti u strahu da kada je vani hladno, a kad u nekim regijama u Europi može biti jako hladno, da nemaju pristup energiji. Dakle, to je ono što potrošači žele, taj pristup energiji. Također, moraju imati pristup i energiju koja će imati pristupačnu cijenu. U vašim projektima me zanima, to jest pozvao bih vas da uvijek imate na umu ono što potrošači žele. Osim toga, zanima me kako mislite pristupiti tom problemu koji se tiče više od 60 e, milijuna e, europljana. To je dakle energetsko siromaštvo. To je e, izuzetno problematičan fenomen i Europski parlament je u više navrata na tome inzistirao, te me zanima hoćete li uključiti energetsko siromaštvo u dokumente Europske komisije. Te također nove tehnologije i naša vizija ili vizija komisije o novim izvorima energije, o vodiku i novim obnovljivim izvorima. To je nešto što bismo trebali moći pronaći u novoj uredbi, ali to tek nakon konzultacije s parlamentom. I ne samo na temelju e, nekog popisa želja. Naravno, parlament e, kad kad može reagirati na vrlo iznađujući način samo zbog toga što nije došlo do pravilne konzultacije s nama. Isto tako mnogo govorimo o činjenici da treba zamijeniti e, plinske mreže i da trebamo postići u tom smislu jednu tranziciju. Kako vi gledate na tu tranziciju, posebice u onim državama gdje je udio plina veći od 30% u energetskom miksu, a ima mnogo država koje su u takvoj situaciji. Također bismo htjeli zamijeniti e, ugljen i koliko sam shvatio najbolje rješenje za dekarbonizaciju e, bio bi plin. A tu imamo problem skladištenja, isto tako i energije iz obnovljivih izvora energije. I stoga ne možemo e, svoju sigurnost e, energije temeljiti samo na tim izvorima. Mene zanima što vi o tome mislite. Europska investicijska banka je rekla da za određene projekte se ne može dobiti financiranje kada se radi o plinu. Kako ćemo dakle riješiti taj problem dekarbonizacije? Hvala. Hvala. A sada klub Renew, gospođa Džabalova ima riječ. Hvala, hvala vam gospođo Vence što ste došli na ovaj e, sastanak od Brita i što ste ponijeli s nama vaše planove. Ja moram reći da je Europa jako za ambiciozne energetske i klimatske politike i stoga ćemo mi kao klub jako posjetiti pažnje vašem portfelju i sigurno će drugi kolege imati još i nastavno pitanja jer su oni slučnosti za pojedina područja i mislim da ćete imati vrlo snažne ljude u našem klubu koji će vas podržati. Samo nekoliko brzih pitanja, a onda ću vrlo rado prepustiti riječi kolegama za nastavna pitanja. Spomenuli ste smjernice za TNT. Vrlo mi je drago što ste to spomenuli. Kao što znate, dosta smo zabrinuti u ovom domu oko toga da bi Unija mogla e, pomoći e, i potaknuti ulaganja u energetske infrastrukture koje nisu u skladu sa našim klimatskim ciljevima. Imali smo jučer već e, raspravu o takvim projektima i s tim raspravom će se i nastaviti a čini se da smo na plenarnoj sjednici usvojili stajalište o TNT-u i to u siječnju da smo pozvali komisiju da um, revidira smjernice na vrijeme prije nego što će se izraditi ta lista. E, to je vrlo snažan signal upućen vama. Spomenuli ste kraj godine kao rok za reviziju. Mene zanima je li to dovoljno brzo Jeste li sigurni u to? Jer mislim da bismo trebali imati doista pravovremenu reviziju smjernica o TNT-u i trebali bismo poduzeti sve potrebne korake kako bismo financijska sredstva iz nekog svijeta e, unutar instrumenta za povezanje Europe e, iskoristili za e, projekte koji poštuju našu klimatsku politiku. I toga me zanima kako mislite ubrzati sve to, um, na koji način i kako vam, mi u tome možemo pomoći. Moje drugo pitanje tiče se uštede energije e, u zgradama. To imamo velik potencijal. U proteklom sazivu su parlamenti i vijeće su suglasili oko revidirane direktive o e, energetskim performansama za, za zgrade gdje smo već htjeli E, reći da želimo povećati energetsku učinkovitost e, zgrada. Mene zanima što vi kao povenica mislite napraviti kako biste potaknuli e, ta izrazito potrebno ulaganje u tom sektoru. Kako mislite koristiti pametna digitalna rješenja kao i širu upotrebu tehnologija koje se temelje na obnovljivim izvorima energije. Hoće li doći do zakonodavnih ili nezakonodavnih prijedloga u tom smjeru i što možemo očekivati od vas? Zatim ste spomenuli nacionalne energetske i klimatske planove. Hvala vam na tom pregledu. Ja imam jedno pitanje o tome. Što vi smatrate gdje su najveće rupe u našim planovima, u ovim ciljevima koje imam, gdje su najveći nedostaci? I mislim da je za države članice isto tako vrlo važno znati e, u kojem, koliko mjeri će Europska komisija im pružiti tehničku podršku za provedbu planova. Dakle, koliko će doista doći do prave tehničke podrške za države članice. I moje zadnje pitanje, kako surađujete s drugim povjerenicima u kolegiju oko svih ovih tema koje imate u vašem portfelju, jer mislim da ćete e, morati mnogo razgovarati sa gospodinom Timmermansom, sa gospodinom Gabrielom, ali isto tako i sa gospodinom Breton i sa gospođom Vestager o e, ulagačkoj politici. I stoga me zanima što radite i što možete napraviti više kako biste više bili u skladu sa drugim portfeljima. Hvala. Hvala vam, gospođa Džabalova. Dragi kolega, ako mi dopustite, ja ću zaključiti sada popis e, govornika za drugi krok, jer imam već 20 kolega koji su se javili za riječ. Nadam se da ste već na popisu, ako ne... Dobro, da, naravno, onda ćemo sada zaključiti popis za drugi krug, te ćemo sada nastaviti s koordinatorima. Prelazimo na zelene. Gospodin Ministop. Hvala vam, gospodine predsjedniče, hvala vam povjerenice na ovom izlaganju. Zeleni plan je svakako ključni zadatak za komisiju za cijelu Europu, te isto tako borba protiv klimatskih promjena. Sada moramo krenuti sa provedbom, i kada bacimo pogled na ciljeve, onda naravno znamo da prvo što moramo napraviti je gledati ciljeve za 2040. godinu, a to je nešto po pitanju čega e, parlament e, se jako zalaže za sniženje od 55%. Mi zeleni bismo htjeli još i više, ali parlament je usvojilo rezoluciju oko 55%. Isto tako što se tiče obnovih izvora energije te ciljeva za energetsku učinkovitost, tu je situacija slična. Mene zanima vaše mišljenje o tome i um, koje vremenske rokove bi si komisija trebala zadati za ostvarenje ovih novih ciljeva te kako se ona misli krenuti s provedbom svega toga. Ako želimo da zeleni plan postane uspješan, da to bude i jedna preobrazba industrije, jedan plan za ulaganje, za stvaranje radnih mjesta, a da istodobno preuzmemo vodeće mjesto po pitanju klimatskih promjena, onda moramo vidjeti kako nam je zakonodavstvo a isto tako i kako su financijska sredstva. Što mislite koliko brzo možemo raditi jer spomenuli se energetsku učinkovitost i e, valenovacija, ali zanima me hoće li tu doći do zakonodavnih prijedloga, a ne samo da se bavimo čisto financiranjem. Mene zanima isto tako e, budući da je klimatsko zakonodavstvo e, jedna od prvih stvari kojima će se komisija zajedno baviti. Mene zanima koliko smatrate da će se ova energetska pitanja odrediti u klimatskom zakonodavstvu ili e, dakle je to neka dugoročna klimatska strategija ili mislite revidirati ciljeve za 2040. godinu i onda tu uvesti neke bliže ciljeve i e, stope za provedbu kako bi to doista bilo snažno zakonodavstvo i učinkovito. Što se tiče nas zelenih, mi ćemo rado s vama surađivati, ali naravno da je za nas važno da odmah kao Europa krenemo s time da ne samo financiramo prijelazna rješenja i e, da gledamo dugoročno, da mobiliziramo sve naše napore u te nove ciljeve i da se pobrinemo i za provedbu tih ciljeva. To je ključni zadatak komisiji i to je ono čime ćete se najviše baviti u nekoliko mjeseci i što će ona morati ostvariti. Hvala vam. Zatim, gospodin Paolo Borkija u ime IDEA. Dobro jutro. E, pozdravljam e, povjerenicu i hvala vam povjerenice što ste došli na naš sastanak. U prosincu su parlament i vijeće e, ostvarili dogovor o taksonomiji, dakle kvalitativna klasifikacija koja za sada nije obvezna kad se radi o ulaganjima koje bi ih dijelila u osnovi u dvije kategorije, one koji su e, energetski održivi, odnosno ekološki održivi i oni koji nisu. Ono što vas ja želim pitati je što namjeravate napraviti po pitanju plina. Za sada u postignutom dogovoru se ne govori o plinu i mislim da bi se trebali odrediti tehnički parametri za plin, a ne samo tako ga izbaciti. E, ranije ste e, se čulo, a i vi ste to rekli u vašem uvodnom dijelu, da će plin još neko vrijeme igrati ulogu u našem energetskom miksu. Zato me zanima e, što mislite, koje mogućnost postoji da se u tu kategorizaciju, u tu taksonomiju uključi e, plin? Hvala, a sada gospodin Tošanovski u ime ECR-a. Hvala vam. Gospođo povjerenice, dragi kolege. Mi jako cijenimo vaš posjet i smatramo da je vrlo važno upravo da o ovome raspravimo, zato što će energija biti jako tehničko polje, a isto tako i nešto s čime ćemo se morati suočiti ako želimo uvesti toliko daleko sežne promjene kao ove koje su predviđene u različitim državama članicama različite strateške planove za energiju kako bi se ostvarili ciljevi za 2030. godinu, a ipak vidimo da tu imamo određene manjkavosti. Radi se o tome da postepeno želimo smanjiti e, utjecaj ugljena i e, atomske energije u energetskom miksu, a to je jedan veliki izazov. I to bi moglo ugroziti i neke energetske kapacitete. I stoga možemo očekivati ne smanjenje potrošnje energije, već baš naprotiv e, povećanje, pogotovo ako se e, budemo najviše oslanjali na električnu energiju. Kako mislite smanjiti taj energetski deficit? Jer e, ne možemo te promjene planirati iz godine u godinu, ne možemo to riješiti malo po malo. To su jako dugoročni procesi, primjerice za infrastrukturu za električnu energiju je tome tako i stoga to zahtjeva jednu dugoročnu viziju što se tiče izgradnje, razvoja. I ako izgubimo sav kapacitet električne energije na temelju atomske energije, ako onda 2040. godine još odustanemo potpuno se od ugljena, onda bi moglo doći do velikih jazova u opskrbi energijom. Što mislite napraviti dakle, u idućih 10 godina o tome, a to nije zapravo jako dugo razdoblje za e, riješiti to sve. Hvala vam. Hvala lijepa, gospođa Kontura u ime e. Hvala lijepa. E, putila bih kao povjerenici dva pitanja. Prvo se odnosi na energetsko siromaštvo, jer prema uredbi o energetskoj uniji i mjerama u korist e, klime, zemlje članice moraju donijeti jedinstvene nacionalne planove i predočiti ih nacionalne planove za klimu. I to je 2019. još odlučeno i dogovoreno a pritom nije uzeto u obzir da postoje dijelovi, veliki dijelovi populacije koji pate od energetske energetskog siromaštva. Postoci su vrlo različiti u Europskoj uniji, mjere koje su potrebne da se svlada ta energetska, energetska siromaštva vrlo često nisu dovoljno učinkovite. Prema tome, kako ćete vi iz komisije pritisnuti nacionalne vlade da se to uzme u obzir i da budu učinkoviti? Također i zeleni plan kaže da se moraju tijekom godine i to vrlo brzo donijeti smjernice koje će omogućiti ljudima populaciji da se nekako iznosi sa energetskim siromaštvom i to nadvlada napokon e, od vas su tražene konkretne mjere i jasne smjernice. Pa me sad zanima da nam tu malo više kažete što konkretno na tom radite. Koje ste mjere i inicijative planirali i što ćete učiniti? Drugo pitanje. E, pravedan, pravedna tranzicija na otocima, taj prijelaz na čistu energiju neće dovesti samo dotle da otoci više ne budu E, autonomni u odlučivanju o vlastitim resursima energije, nego će ih zapravo će im trebati jako puno pomoći. Europska komisija je dala u zelenom planu jasne ciljeve, a u srpnju ističu dosadašnje mjere koje su išle u koristi pomagale otocima. Pa me sad zanima kako ćete ovisnost otoka o ugljenu doista smanjiti jer e, treba naravno ići u pravcu koji je zacrtan prema u smislu klimatskih ciljeva, njihove realizacije, ali pritom se i posebne geografske specifičnosti kod otoka moraju uzeti u obzir i njihova situacija, a znamo da su velikim dijelom ovisni o ugljenu i ovim fosilnim oblicima energije koje se žele ukinuti. Zanima me kako ste razmišljali općenito u nekim komercijalnim i ekonomskim e, aspektima e, o specifičnostima otoka, recimo kako ćete im pomoći da održe svoju poljoprivredu i kako ćete im uopće pomoći i što možete učiniti da bude otocima lakše. Hvala lijepo. Nakon ovog sad imamo rundu pitanja na po jednu minutu maksimalno. Izvolite. Hvala. Dakle, što nas zanima od komisije? Kao prvo, puno vam hvala što ste s nama danas ovdje, vrlo ste konkretni i precizni. Ali kako namjeravate surađivati sa državama iz Zapadnog Balkana? Primjerice kad se govori o kontekstu zelenog plana. Preciznije kako komisija kani predložiti one iste ciljeve za emisije tim zemljama kao i zemljama članicama i koje ćete instrumente koristiti da im tu pomognete u prijelazu. Jer e, napokon e, one imaju znatno jeftinije cijene struje do sada, ali kod ove tranzicije više neće biti u stanju nositi se s tim kako ćete tu ponuditi i pomoć. Hvala. Dakle, komisija, ja vas lijepo molim da gospođo povjerenice, odgovorite na prvu rundu pitanja. Evo, ja ću se truditi, učinit ću sve što mogu da pokrijem ovih deset minuta ova sva područja o kojima ste govorili i pitali. Gospođa Gamanin je to jako dočno rekla. Zeleni plan uključuje sve sektore, ali na energetskom području ne počinjemo baš sa točke nula, već smo postigli prilično bitne sporazume i usuglašavanje u okviru našeg klimatskog paketa i nadamo se da ćemo osigurati sada da se sve što je dogovoreno doista i provede. U tom kontekstu imamo i jako dobro oružje, alatku, a to su nacionalni klimatski planovi. Evo, kad ste mi pitali, kolega Tošanovski, da li imamo neki plan rezervni, alternativni koji bi nam pomogao da napustimo fosilna goriva. Da, da, vidjeli smo već da postoje različiti nacionalni planovi koji uključuju različite varijante u zemljama članicama. Imali smo i rokove da podnošenje tih planova, to je bio kraj 2019. većina zemalja ispoštovala taj rok i podnijela svoje nacionalne planove kako bi ostvarili ciljeve plana. Nacionalni planovi su zaista ključni i napokon to je i osnova za buduću legislativu kako bi se ostvarili klimatski ciljevi, energetski ciljevi do 2030. koje smo preuzeli, na koje smo se obvezali. Nacionalni planovi će biti, trebaju naravno proći ratifikaciju kroz cijelu nužnu proceduru od vlade do parlamenta i javne rasprave i tako dalje, ali oni su uglavnom se bavili time kako će zamijeniti one najne, o, najgore izvore energije koje najviše onečišćuju. Možda je za vas e, zanimljivo da vam kažem koje su zemlje članice već dale svoje planove. To su Austrija, Belgija, Hrvatska, Danska, Estonija, Finska, Italija, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Švedska i najnovije Slovačka i najnovije Mađarska i jučer Češka. Tako da znamo, sedam članica je obećalo da će Eh, poslati tijekom ovog mjeseca dostaviti svoje planove do kraja siječnja. To su one naše glavne alatke s kojima baratamo za ostvarenje ciljeva do 2030. S naše strane mi ćemo u toku ove godine do kraja 2020. predočiti vrlo opsežne planove o tome kako mislimo smanjiti emisiju za e, dakle 55% do 2030. u odnosu na 1990. godinu. I energetski sektor će smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 45% ali osim toga se imamo predviđeno i preširenje ETS sustava, dakle sheme trgovanja emisijama. A podpredsjednik Timmermans će revidirati gdje treba ili različite instrumente klimatske politike kako bude to potrebno u hodu, u toku rada. Toliko što se glede obnovljivih energetskih izvora energetske energije mi ćemo biti vrlo ambiciozni i naravno počet ćemo rad na temelju nacionalnih planova. Jer vidite, imaju neke zemlje članice i neke nove vlade sa novim usmjerenjima, ali e, mislim da od 2021. ćemo imati točnu procjenu e, nacionalnih zakonodavstava i stanja kako je po zemljama članicama, da možemo davati još dalje prijedloge. A zatim postoje neke inicijative koje nisu izravno u moje nadležnosti, ali u resorima kolega, no vrlo su povezane i srodne s ovim što mi radimo. I naravno pridonose ostvarenju istih ciljeva. I te inicijative će isto biti tijekom veljače i do početka ožujka objavljene i kako bi mogli uskladiti naše legislativne napore. A kao što vidite tu radimo jasno pod koordinacijom podpredsjednika komisije Timmermansa i stvaramo te, da kažemo, klastere u borbi za ostvarenje ciljeva. Martina. Možda bi ova revizija bila sad o kojoj ste govorili na vrijeme, ali jer mislim da treba biti ambiciozniji. Kao Mislimo da je revizija TNT mreže sigurno prioritet za 2020. I nadamo se da ćemo i naš prijedlog do kraja 2020. zakonodavni prezentirati. Cilje da se u idućoj uredbi E, naravno otvore vrata za ostvarivanje ciljeva klimatskih do 2050. u našem dugoročnom planu. Stoga mislimo da bi budući okvir trebao poticati korištenje novih tehnologija kao što su recimo pametne mreže, zeleni plinovi, offshore, vodovi, i kao i skladištenje energije. Sve ta buduća rješenja će biti dio naših prijedloga koje ćemo iznijeti i naših inicijativa. Gospodin Boršija je pitao i o taksonomiji. Znam da ste puno o tome pričali i znam da to igra vrlo važnu ulogu tijekom trijaloga. Potrebne investicije su velike Mi smo dakle glede taksonomije e, napravili taj cijeli sustav kategorizacije, klasifikacije kako bi olakšali privatne investicije. Nuklearna energe se također smatra jednim dijelom plana do 2050. Naime, svaka zemlja članica sama odlučuje o tome, ali u našoj taksonomiji nuklearna nije ni uključena ni isključena. Ona pridonosi dekarbonizaciji ukupnog gospodarstva i mnoge zemlje članice smatraju da bitnim dijelom, dakle neizostavnim dijelom energetskog miksa mješavine ne žele odustati od nje. Međutim, uvijek je glavno pitanje da li je sigurna i da li je zajamčena sigurnost korištenja nuklearne energije. Mi dakle jako puno radimo na e, nuklearnoj sigurnosti i na upravljanju otpadom iz nuklearnih e, centrala i to kako u našim zemljama članicama, tako i u susjednim državama. Na tome puno radimo. ali da spomenimo još čitav niz drugih područja. Recimo, za vrijeme rasprava u kolegiju povjerenika se puno govorilo o energetskoj siroma, osiromašenosti, siromaštvu, jer mi ne bismo volili da nitko zaostaje i ni jedna regija da ne bude ostavljena i ali mi znamo da je diljem Europske unije imate potrošače koji su u velikim problemima i ne mogu platiti jednostavno račune za struju, pogotovo račune za grijanje i mi imamo i predviđene programe za zaštitu najranjivijih potrošača one koji recimo žive u socijalnim stanovima, dakle socijalno, dakle uz pomoć poticaja gdje se stanari ne plaćaju dobrim dijelom e, zapravo iz državne blagajne ili pomažemo također onima koji moraju renovirati svoje tambeni prostor ili zgradu kako bi bila energetski učinkovita, nemaju za to novaca. Prema tome, mi tu imamo predviđena sredstva za pomoć. I zajedno sa zemljama članicama naravno na tome radimo. I u tome imamo i dobre partnere Naime, lokalne jedinice samouprave su vrlo zainteresirane da tu pomognu, da se uključe. uvijek nam se postavlja pitanje da li uopće znamo koliko ljudi u zemljama članicama ima problema s plaćanjem računa za struju, energetiku, posebno grijanje ali prethodna komisija je to govorila jer oni su ustanovili jedan observatori dakle koji e, konstantno vodi da kažemo bilancu o tome koliko je to granjivog stanovništva kome se treba pomoći onda u dijalogu sa zemljama članicama radi na tome. Hvala, a sad prelazimo na drugu rundu, one kolege koji su iz se javili za riječ. Imamo 24 javlja, mislim, e, kolega koji žele postaviti pitanje, ali molim vas držite se jedne minute za pitanje kako bi svi imali priliku razgovarati sa povjerenicom. A nakon toga ćemo imati još 10 minuta za povjerenicu da odgovori i onda da da konačne zaključke. Počinjemo našu drugu rundu sa kolegom Busikom. Hvala lijepo. i hvala povjerenici što nam se danas pridružila. Ja bih se nadovezao na ono što ste rekli. 9% emisija e, globalno gledano dolaze iz Europske unije, dakle proizvodi ih Europska unija. Prema tome postoji ogromno zanimanje e, globalno za ono što mi činimo ovdje sa zelenim planom ili pokušavamo činiti. Vi ste odgovorni za 75% emisija stakleničkih plinova Evropske unije. To su podaci koje nam je komisija isporučila. I iz toga proizlazi da je jako teško realizirati zeleni plan. I to, mislim, mi moramo dati dobar primjer što svi znamo kako bi sa zelenim planom, kako bi pokušali spasiti našu planet. Ali kako vi to konkretno kanite učiniti, kako kanite dobro početi? Jer da bi se uopće ovi ciljevi za ovu prvu etapu do 2030. realizirali. Kad bi imali možda jedan realni cilj 50% umjesto 55%, ali mislimo da bi tu i građani teško reagirali jer e, pitanje kako će se to isfinancirati sve skupa. Kolegica hvala lijepo. Ali drago mi je da ovo nije moj zadnji govor u ITRE jer imamo još jedan sastanak sljedećeg tjedna. Katri, puno hvala što ste nam se ponovno e, ovdje pridružili i htjela sam se zahvaliti na vašoj prezentaciji kolegama iz rinjiva koji su jako dobro tu postavljali pitanja. Dakle, mi smo već 2015. počeli raspravu o ovom svemu i o pravednoj e, tranziciji. E, pravedna tranzicija nije samo fond, nego je to jedan cijeli pristup jednom pravednom uključivanju socijalne E, dimenzije u sve. Mi ne možemo imati nikakvo kontradiktorno glasanje zbog toga o tome, kao što smo ga jučer doživjeli kod revizije TNE. Mislim da je revizija TNE od ključne važnosti i ne možemo se više naći u situaciji u kojoj smo bili, da budemo nejasni kod glasanja. U to sve spadaju naravno i socijalni stanovi, dakle poticana stanogradnja i E, sufinancirane stanarine i sve ostalo što spada u taj paket socijale. Mislim da je komisija dužna da to sve objedini. Nije sad u pitanju samo grijanje. Ja dolazim sa sjevera pa znam kako je to, ali imamo građane koji umiru u vrućim zemljama tijekom ljeta jer e, su stariji, jer su bolesni, jer nemaju nikakvog mogućnosti da se rasklade i nemaju nikakvog klimatizacije. I onda im se istrpi organizam. Prema tome nije samo grijanje, može biti i hlađenje. I onda druga stvar. Dakle, juč, e, sad bi željeli da još e, ponesete to od nas. Dakle, pitanje vodika. I imamo tri vrsta ili e, zeleni, plavi ili sivi. Ali nije sad to uopće bitna boja, nego je bitno da budemo konzistentni kod e, tih radova sa vodikom i da budemo dosljedni. Hvala. Hvala lijepa i molim vas da se držite zadanog vam vremena, da ne govorite dakle dulje od otprilike minute. Gospodin Gerg, izvolite. Hvala lijepo, povjer... hvala povjerenice, hvala lijepo da ste mi dali riječ. Mislim da moramo odmah na početku tri koraka e, učiniti kako bi realizirali ciljeve. Dakle, moramo prvo građane opsežno informirati o tome šta znači zeleni plan i kako će se on odraziti na njihov svakodnevni život. Zato nam treba prvenstveno jedna analiza detaljna kako će on stvarno izgledati u njihovoj svakodnevnici. Drugo, taj prijelaz na obnovljivu energiju moramo tako provesti, oblikovati i usmjeriti da ga svi mogu podržati i podnijeti i platiti. Treće, moramo imati točno stanje i pregled stanja u pojedinim zemljama članicama jer tu postoje ogromne razlike. Primjerice, Evo, to vidimo jako dobro na primjer Zapadne Europe. Imamo veliki broj ljudi koji žive u privatnim kućama. U istočnoj Europi je međutim situacija potpuno drugačija. Stoga tim ljudima moramo na drugi način pomoći da renoviraju svoje zgrade i učine ih energetski učinkovitim. I stoga moje pitanje vama glasi koje ćete korake poduzeti da zeleni plan ne bude samo zelen, nego svima plativi moguće. Hvala da mi našoj potpredsjednici Patrici Toj. E, hvala. Dobar dan, povjerenice. Dvije primjedbe s moje strane. Vaš, e, ovaj će odbor biti vaš veliki saveznik. Primjedba, ako se sadašnje energetski miks ne promijeni, onda nećemo uspjeti E, o dekarbonizaciju koju želimo do 2050. godine. Prema tome morate e, čvršće djelovati. Komisija mora biti e, stroža. Mislim da nije dovoljno tražiti samo nacionalne planove i tražiti da države članice same djeluju. Jer neke države članice nisu u jako dobroj situaciji i zbog toga su sporije u svojim djelovanjima i prema tome morate vi više raditi. A drugo, imamo taj zadatak prelaza na drugačije energente. Moramo, ako želimo to ostvariti do 2050. godine, i kako više djelovati. Moramo napraviti tehnološki skok. I e, svi moramo zajedno raditi, dakle i komisija i obzor Europa. Svi se moraju u tome usmjeriti jer ne budemo ili imati nove tehnologije koje će se proširiti, nećemo ostvariti taj cilj. Osobno želim da se cilj ostvari i zaista sve kritike koje radim su tu kako bi se ostvario na, u konačnici cilj i mislim da komisija tu mora djelovati na odlučniji način nego li što do sada djeluje. Hvala gospođa Helm iz e, kluba Renew. Dobar dan. E, hvala lijepo. Povjerenice, e, hvala vam što ste došli na današnji sastanak. Zaista vrlo je važno da u ovom prijelaznom razdoblju dobro surađuju parlament i komisija. Mi iz odbora ITRE zaista e, ćemo vam biti prijatelji i davat ćemo vam podršku jer e, želimo da se ostvarite visoki ciljevi energetske tranzicije. Moje pitanje je vezano za provedbu zelenog plana. Naime, namjeravate li e, uspostaviti veći stupanj sinergije među različitim <clears throat> financijskim instrumentima koji EU stoje na raspolaganje za ostvarivanje zelenog plana. E, specifičnije gledano, mi e, u našem odboru nadležni smo za program Obzor i mi zaista želimo da se sredstva usmjere prema zelenom fondu. Međutim, postoje i drugi fondovi, fond za ruralni razvoj ili pa kohezijski fond. Namiravate li uspostaviti veće sinergije među tim financijskim instrumentima kako bismo e, dali više mogućnosti našem gospodarstvu? Hvala lijepa i zahvaljujem i povjerenici. E, po pitanju energije u zgradarstvu. Kolegica Teresa Griffin postavila je vrlo slično pitanje. Jutros e, će se milijuni evropljana probuditi u e, zgradama u kojima je hladno i vlažno. Oni žive u energetskom siromaštvu Mislim da će ključno pitanje za sljedećih nekoliko godina biti što možemo učiniti e, da se situacija promijeni. Postoji direktiva o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu i e, druge e, i drugi propisi, ali oni su prvenstveno usmjereni na javne zgrade i nove zgrade. Što ćemo napraviti i u privatnim stanovima koji se izdaju, ali i u državnim stanovima koji se izdaju. Mislim da je to ključno pitanje. A ključni dio vaše uloge, po mom mišljenju, je da do financiranja dođe pošto putem različitih tijela kao što su Europska investicijska banka i druge. Možete li nam malo detaljnije objasniti što namjeravate učiniti na taj način? Hoćete li e, dati nove propise e, za E, tu energetsku učinkovitost u zgradarstvu ili ćete jednostavno propustiti da do stvari dođe same se po sebi. Hvala gospođa Marija Spiraki ima riječ. Hvala lijepa. Vrlo ću kratko govoriti i želim vas jednostavno pitati e, o tome e, je li komisija već objavila neka sredstva, neke svote o kojem ste govorili o mehanizmu za pravilnu e, tranziciju. Možete li nam reći kako će se sredstva izdvajati prema nekom ključu ili jednostavno onaj tko se prvi javi? I isto tako kako namjeravate premostiti financijski jaz vezan za različite vrste plinova, prirodni plin, bioplin i tako dalje nakon 2021. Hvala sada gospodin Krasnodevski koji je također naš potpredsjednik. Gospodine Krasnodevski, izvolite. Moje prvo pitanje odnosi se na nacionalne planove. U komunikaciji komisije stoji da su da države članice moraju objaviti kakve imaju klimatske ambicije u nacionalnim energetskim planovima. Na koji način vi namjeravate igrati značajniju ulogu vezanu za te planove? Hoćete li vi djelovati aktivnije? A moje drugo pitanje je sljedeće Pročitao sam u medijima da Njemačka neće ove godine uspjeti smanjiti emisije, a 2009. godine Njemačka je odlučila to učiniti putem svog plana za raspodjelu e, tereta i napora. I e, svega tri zemlje, Portugal, Švedska i Grčka, će uspjeti ostvariti a, ciljeve koji su si postavili. Što će se dogoditi ako e, sve zemlje to ne ostvare ili čak niti jedna zemlja ne ostvari te ciljeve? Neke zemlje koje su tehnološki vrlo jake kao što je Njemačka čini se neće u tome uspjeti i prema našim predviđanjima i zato će svega tri zemlje to uspjeti. Što će se dogoditi ako e, postavimo još ambicioznije ciljeve. Što će se dogoditi kada shvatimo da je sve to e, sasvim nerealno? Hvala. Hvala lijepa. Hvala vam povjerenice što ste došli. I e, ja mislim da se moramo podsjetiti da je zeleni plan plan koji nama treba omogućiti da budemo u prvom planu e, za smanjenje e, e, ugljičnih emisija. Moramo raditi na tome kako više ne bismo imali kašnjenja na energetskom planu, naročito od stranu najudaljenijih područja. Sve dakle mora dobro funkcionirati, a kao što je moja kolegica lijepo rekla, e, e, urediti energetsko tržište je sasvim sigurno složeno pitanje kako ćemo uspjeti uspostaviti povezanost među pojedinim mrežama. Htio bih čuti nešto više o vašem konkretnom prijedlogu vezano za Portugal i za prirodni plin, bioplin i e, plin iz vodika. Zanima me također što vi mislite o tranzicijskom mehanizmu, kako će se moći djelovati na ambiciozni način. Parlament je tijekom trijaloga inzistirao na tome, a e, i drugi su se složili da se naime nacionalni planovi e, načine e, temeljem javnih rasprava. Hoće li tranzicijski planovi slijediti taj isti model? Gospođa Ernst, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo povjerenice. Mislim da se slažemo da zaštita klime bez dosljednog izlaska iz ugljena nema nikakvog smisla, niti da nije dostižno. Imamo 41 regija e, koje se bave ugljenom velike, velike rudnike za ugljen u Poljskoj. I ako pogledamo fond za pravednu tranziciju, onda je to nekakva magična računica. mene to podsjeća na e, bajku u čarobnoj kaši gdje se sve <laughs> više i više toga pokušava prikazati kao nešto drugo. Mene zanima što ćemo napraviti kada nacionalna zina ne bude htjela sudjelovati u svemu tome, a tako će to trenutno biti. Zatim isto tako regije koje se bave ugljenom traže velike odštete. U Njemačkoj je sada donesen dogovor sa odštetom od 4 milijuna eura za e, smanjenje ugljenja za iskorištenje u svrhu proizvodnje električne energije, a drugdje će se dogoditi slično. Odštete koje su povezane sa izlaskom iz ugljena, ne smatrate li da je to nešto u potpunosti krivo i da bismo se trebali pomoću novih e, smjernica za državne potpore preusmjeriti na to da se, što se ovoga tiče, više ne mogu dozvoliti odštete. E, to je e, prva točka. Druga točka koju želim kratko spomenuti je sljedeća. To je poticanje atomske energije. Vi ste nešto već rekli o tome, ali Mađarska i Poljska i Češka su primjerice rekle da je atomska energija čista energija, da se kao takva treba i dalje poticati. Kako mislite zapravo zajamčiti i da izlazak iz atomske energije postane stvarnost i da ne igramo tu sa krivim kartama u ruci? Hvala. Ja, äh, Hvala vam gospođo Panjice. Ja mogu samo potvrditi ono što su rekli socijaldemokrata i ja sam jako zabrinut što se tiče energetskog siromaštva, što se tiče konkurentnosti gospodarstva i financiranja. I zbog toga smo mi kao pučani i toliko snažno za to da napravimo e, studije o procjeni učinka i za ono što najavljujete za ovu godinu, dakle cilj od 55%, a što više još za klimatsku neutralnost od 2050. godine. Molim vas da to povežete sa procjenama uh, učinka i ako gospodin Timmermans ne želi, onda ćemo se morati pouzdati u vas da vi nešto poduzmete u, u tom smjeru. Zatim moja druga tema, plin. Mislim da bismo trebali na optimističniji način gledati na plin jer ćemo moći na sitenski način u jednom trenutku koristiti e, postrojenja za plin. Imamo e, vodik e, i slične molekule i naravno da su to postrojenja koje će nam biti i dalje potrebne. Ne bismo smjeli od svega toga odustati i tako i smanjiti naše šanse da se borimo protiv klimatskih promjena. I zadnja primjedba, treba će nam mnogo više zelene primarne energije. I doista se bojim da to u Europi uopće ne možemo niti postići. Drugim riječima, energetska politika mora biti ključni sastavni dio naše vanjske politike. Moramo više raditi na tome da i na području Sjeverne Afrike i na području drugih država dobijemo suradnju i partnerstva i to mora biti isto tako i sastavni dio naše politike susjedstva. Tu ima jako mnogo novca i moramo na taj način gledati na to kako bismo onda oblikovali suradnju i sa našim susjedima. I gospođo povjerenice i kao povjerenica za energiju vas molim da se zalažete isto tako i za jednu e, strožu e, vanjsku energetsku politiku. Hvala. Hvala lijepa. Sada gospođa Kompula na tre. Hvala lijepa. E, hvala vam, Kadri, što ste nam predstavili sve ove aspekte. i O tome smo radili ranije. E, u prošlom sazivu i onda smo se zalagali za 40%, a sada tražimo 50%, a većina parlamenta bi htjela da ostvarimo 55%, ali zato moramo imati stroža pravila. U protivnom, nismo odgovorni kao Europska unija, zato morate dobiti potporu od nas, morate djelovati i morate nam dati dobre prijedloge. Mi smo spremni raditi na tim pitanjima. Što se tiče desetgodišnjeg E, razdoblja. E, govorilo se o tome i već je rečeno da je prekomplicirano pretočiti te politike u dijela. Moramo e, paziti što će biti prioritetni zajednička ulaganja s našim ciljevima mi želimo da ne želimo, mi smo rekli da ne želimo financirati nešto što e, već nestaje kao tehnologija jer postoje sada nove tehnologije koje se javljaju. Postoje one koje su bolje i jeftinije. Zašto se njih ne bismo držali umjesto da financiramo nešto što na tržištima nije održivo jer tržišta dobro znaju kako stoje stvari mi ćemo raditi s vama i isto tako ostvariti sve kako bi sve e, zemlje bilo u mogućnosti da djeluju, a ne da neke od njih to ne mogu učiniti. E, morate nam pokazati također da ne okljevati e, u tome da djelujete. Ja sam bila izvjestiteljica u Sjeni za izvješće o zgradarstvu i znam da se mnogo toga više može postići. A što se tiče kuća, nije sve uvijek samo u rukama vlasnika kuća ili pak e, stanara u toj kući. Puno više dionika može u tome sudjelovati. Hvala gospodine Pekarinen. Hvala. Povjerenice, ja bih htio govoriti finski. Molim, ostavite slušalice. Prije deset godina mi smo u Europi e, odredili ambiciozne ciljeve za 2020. godinu u okviru programa Obzor i svi znamo 20% emisija, 20% obnovljive energije. E, taj cilj odnosio se dakle na 2020. godinu, a sad smo u 2020. 2018. godine <clears throat> rekli smo da moramo raditi na nacionalnim ciljevima za borbu protiv klimatskih promjena. Trebali smo izraditi dakle nacionalne planove. Danas govorimo o ciljevima od 50%. Pa vas zato pitam, znate li kako će se ciljevi rasporediti među različitim sektorima EU? uniji? Nije li cilj da imamo obnovljive izvore energije, biogoriva i veću energetsku učinkovitost. Oni bi dakle trebali biti ciljevi za cijelu Europsku uniju. Možete li nam to potvrditi i hoćemo li također imati ciljeve po državama? Tako je gledala stvar 2010. godine kada smo za 2020. godinu odredili ciljeve po pojedinim državama. Kako ćemo djelovati, kako ćemo podijeliti zadatke hoćemo li imati pokazatelje po zemljama ili pak e, ciljeve koji će biti konkretni i da čujemo neke konkretne brojke u tom smislu. Hvala lijepa. Kao što dobro znate, industrija predstavlja 20% emisija u Europskoj uniji i koristi 30% energije koju koristimo u e, našoj E, u Europskoj uniji. Mm, to je važno u različitim industrijama, primjerice e, čelika i drugdje. I to su često mm, sektori koji su i e, pogođeni a da se smanje emisije do 2040. ili 50. godine, e, moramo se pozabaviti emisijama u tim sektorima i to već sada, jer tu su e, ciklusi investicija vrlo dugački. Europska industrijska strategija će se donijeti, ona sasvim sigurno mora biti jako ekološki obojena i zato me zanima kakve konkretne mjere morate danas napraviti e, kako bi se koristile nove e, tehnologije u industrijskom sektoru. A isto tako me zanimaju kako ćete potpore koristiti e, kako bismo imali energente koji su obnovljivi i manje troše kako bi se uspješno E, postigla dekarbonizacija, ja mislim da treba odlučiti e, o točnoj hijerarhiji kategorizirati te e, industrije. Gospodin Marinescu koji je također koordinator u odboru TRAN za ime u ime EPP-a. Izvolite. Hvala vam, hvala vam gospođo povjerenice na vašem uvodnom izlaganju na početku sastanka zato što ste rekli mnogo toga što bismo svakako trebali podržati. I molim vas, branite to pred drugim povjerenicima koji rade na zelenom planu. Energetski pakt je nešto čime biste vi trebali upravljati. Vi ste također spomenuli plin u, vašoj, u vašem govoru, ali kao što znate, e, Fond za pravednu tranziciju neće moći financirati proizvodnju dobro, mogu e, shvatiti spaljivanje, ali ne mogu shvatiti e, distribuciju, zato što bi distribucija pomogla industriji, pomogla bi e, grijanju u u toplanama i isto tako učinkovitosti zgrade. Mi smo upravo smo govorili o energetskom siromaštvu. Možete li, molim vas, e, to komentirati. Dakle, činjenicu da fond za pravilnu tranziciju dobije barem za distribuciju pravo da e, se financiraju projekte na temelju plina. Hvala vam, gospodin Manesku, gospodin e, Kansares. Hvala vam, gospođo Prenice Simpson, hvala vam, gospodine predsjedatelju, hvala vam što ste došli ovdje k nama. U ovom odboru je već rečeno nešto o budućim planovima, ali mi ne znamo puno o detaljima. Imamo Europski zeleni plan koji je iznesen, to je nešto što svakako zastupamo i što ćemo podržati, a imam pitanje vezano uz ciljeve za 2030. godinu. Španjolska će uspjeti ostvariti sve ciljeve, pa i ciljeve po pitanju obnovih izvora energije. Zatim, e, pitanje integracije. Gospodin Zorinju je rekao da nam je potrebno umrežavanje u Europi, da je to nešto temeljno, a isto tako da nam je potrebna i integracija svih sektora kako bi ostvarili sinergije i kako bi onda doista mogli iskoristiti taj potencijal e, i ostvarili ciljeve. A u toj strategiji e, sektorskog uključivanja, to bi trebalo sve biti na na inteligentan način. Vi ste tu naveli neke rokove, ali mene zanima u kojim se sektorima tu radi. A kod fonda o pravednoj tranziciji moram reći da je to u redu što je taj fond zeleni, ali mi ne smatramo da je baš pravedan. Što želim time reći? Postoje neke regije i neke države koje su već eh, napravile taj prijelaz i onda ih se neće uzeti u obzir u tom fondu, već će se to više e, se odnositi na one koji još nisu obavili svoje domaće zadaće. Mislim da je to nešto što bismo trebali riješiti. Zatim isto tako imamo i sada petu listu sa onih deset mjera i kod tog petog popisa ćemo onda moći vidjeti koje će mogućnosti biti za reviziju uredbe Hvala, gospođa Tusa iz Zelenih. Dakle, gospođa Paulus iz Zelenih. Hvala što ste mi dali riječ, jer ja sam morala biti prisutna na glasanju u odboru Envi, pa se ona prijavila umjesto mene kako bismo dobili riječ. Hvala vam. Ja bih se htjela usredotočiti ponovno na ulogu građana i hvala vam lijepo gospođo Simpson što ste spomenuli da je provedba e, čistog e, energetskog pakta u državama članicama ključne važnosti. Kao što znate, čisti energetski pakt e, je nešto poput matne karte za građane gdje se govori o energetskim zajednicima, o potrošačima koji proizvode vlastitu energiju i koji bi prema tome trebali imati pravo i da trguju vlastitom energijom unutar svojih susjedstava. Kao što smo sada e, čuli od Bloomberga, a to nisu zeleni aktivisti, već oni doista smatraju samo brojke. Oni su rekli da će najvjerojatnije već 2027. godine biti tako da će proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije, e, prije svega i solarne energije, biti jeftinije od toga da se održe na životu postojeća postojenja na ugljen. I stoga smatramo da je potrebno doista dati potrošačima prostora da sudjeluju u toj tranziciji. Stoga me zanima koje ćete mjere vi poduzeti kako biste se pominuli da države članice doista i provedu e, građanska prava e, potrošača? Hoćete li izraditi neki blueprint dokument? Hoćete li organizirati neke konferencije? Što mislite učiniti? Hvala vam. Hvala vam gospođo Paulus, gospodin Rus iz ECR-a. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Do sada nitko mi nije objasnio kako mislimo proizvesti energiju koju je moguće platiti i koja će biti e, isto tako e, pouzdana. To ne možemo napraviti samo sa energijom iz e, vjetra. Opet, vodik nije izvor energije, već je samo nešto što u čemu se može skladištiti energije. To sam već mnogo puta u ovom domu rekao. Moramo ovo gledati iz poslovnog kuta gledišta bit će potrebno mnogo novaca. Ja sam prvi koji je za uklanjanje fosilnih goriva, ali ne e, bez dobrih e, alternativnih opcija. Moje prvo pitanje je sljedeće. Molim vas, e, pokrenite studiju procjenu učinka što prije moguće i u tom smislu me zanima kada možemo očekivati rezultate. Hvala vam, gospođa Katalinče iz kluba Hvala vam gospodine povjerenice. E, klimatske promjene su izazov naše generacije. Vrlo mi je drago što smo ovdje danas u ovom odboru zajedno s vama kako bismo učinili sve najbolje i pomogli našim građanima i e, našoj planeti. Imam dva pitanja za vas. Mnogi kolege su već o tome govorili i ja moram reći da i mene pomalo zabrinjava, jer bismo trebali e, svaki raspoloživi euro za financiranje fonda za pravnu tranziciju, a vidimo da ćemo na desetak milijardi eura koristiti za projekte na temelju plina i onda ćemo tako produžiti upotrebu fosilnih goriva. A gospođa Adlobajova je također postavila jedno pitanje i stoga me zanima Hoćete li se pobrinuti da pravovremeno djelujemo kako ne bismo koristili novac poreznih obveznika e, za tehnologije koje su potpuno suprotne našim klimatskim ambicijama? I drugo pitanje tiče se obnovljivih e, izvora energije kao što stoji u planu komisije i u nacionalnim energetskim klimatskim e, planovima, to će također biti sastavni dio tranzicije, ali postoje države članice gdje e, obnovljive tehnologije se suočavaju sa velikim preprekama za ulazak na tržištu i e, često se jednostavno jedna tehnologija zabranjuje. Primjerice kada je Mađarska jednostavno tako zabranila e, korištenje stvaranja energije iz vjetra. Što znači da to sprečava tržišta da razviju pristupačnu energiju za potrošače. Stoga me zanima hoće li Europska komisija procijeniti takve prepreke na tržištu u državama članicama te izneti odgovarajuće preporuke kako da se te prepreke uklone. Hvala vam lijepa, gospodin Hajzer iz socijaldemokrata. Hvala vam lijepa, ja ću se prebaciti na slovački jezik, na, moj materni jezik. Ja sam poslušao sva pitanja, a to ste učinili i vi. Možete svakako vidjeti da se dijelimo na dva dijela, na e, oni koji smatraju da plin i nuklearna energija mogu odigrati važnu ulogu u svemu ovome, a i oni koji to ne misle. I države članice su jednako tako podijeljene. Neki smatraju da ne bismo trebali trošiti novac e, Europske unije e, na izgradnju infrastrukture koja, se temelji, koja je za plin. Zatim drugi tvrde da bi se ta infrastruktura mogla na jednostavan način prilagoditi i koristiti za distribuciju čiste energije, čistog e, zelenog ili plavog plina. I tu smo suočeni sa mnogo proturječnih informacija koje nam prije svega daju lobisti, a zapravo bismo trebali imati jednu zavisnu studiju o procjeni učinka koju bi napravila Europska komisija gdje bi jasno rekla može li se takva infrastruktura onda e, jednostavno preusmjeriti i e, prenamijeniti za čistu energiju i zašto ne bismo i druge projekte u to uključili e, i onda ih djelomično i sufinancirali. Ja svačam one kolege koji kažu da trošimo novac na nešto što mislimo kloniti dugoročno, ali možda je zapravo sada upravo obrnuto, jer ovo što sada radimo će postaviti onda tendenciju u idućih 20 ili 30 godina. Hvala, Angelika Nibler iz Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Gospođo ja imam samo jedno pitanje e, koje se stalno postavljam vezano uz naše mogobojne rasprave o novom zelenom planu. Mene zanima kako vi kao povenica možete raditi na tome da električna energija ostane cjenovno pristupačna. Dakle, imamo sada te velike e, procese izmjena i u njima moramo se osigurati da ta transformacija koja će zahtijevati mnogo energije da i dalje ostane takva da e, zadrži e, cijenama pristupačnu električnu energiju. Imate li to dakle e, na umu? I isto tako nešto što ste vi E, čuli već od mnogih kolega i kolegica, rekle molim vas e, napravite studije o procjenu učinka kako bismo za svaku mjeru znali ne samo do kakvog će okolišnog utjecaja doći zbog toga, već tako do kako će utjecaja doći na tržište rada te na našu e, ekonomsku konkurentnost kada se radi o dakle, našem, domaćem gospodarstvu. Hvala vam gospođo Nibler, gospodin Korau. Good morning, Madam Commissioner. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Dobro jutro, gospođo Pravnice. Ja bih htio shvatiti vašu pažnju na tri važne teme koje mislim da treba spomenuti ako komisija želi ozbiljno raditi na Europskom zelenom planu. E, prvo je uloga i stvarni cilj energetske industrije. E, prije dva tjedna smo vidjeli jednu njemačku automobilsku kompaniju koja je unatoč pritisku Europske unije potvrdila da će ulagati u jedan e, projekt i rekla je da je to e, ugovorna obveza tog poduzeća, a to je protivno našim ciljevima. E, ako želimo imati zeleni plan, onda moramo imati manje takvih ugovornih obveza i trebamo probicati više ona poduzeća koja doista ulažu u zelenu energiju i mene zanima što mislite vi napraviti kao prvenica. Kao drugo, imamo jedno važno izvješće koje je Europska zaklada za klimu dala izraditi gdje stoji da je e, infrastruktura za e, plin već sada dosadna e, za opskrbu potrebe za plinom za 28 država članica, čak i ako dođe do velike disrupcije u opskrbi. Ali jučer su mnogi glasali za e, to da stavimo veto na taj list. Mene zanima zašto ne bismo izmijenili te liste i evo uvijek to moram iznova iznova ponavljati. Mene zanima gdje su naše ambicije. Trebamo više ambicija ako želimo postići stvarnu zelenu revoluciju. Hvala. Hvala i zadnja tri govornika. Prvo gospodin Blos iz kluba Zelenih. Hvala. Hvala vam povjerenice. Kao što svi znaju, mi imamo studije o procjeni učinaka koje su predviđene, posebice kako bismo procijenili koji su nam ciljevi potrebni za 2030. godinu. I te studije se temelje na nacionalnim energetskim i klimatskim planovima, što znači da sada imamo mnogo država koje nisu još podastrijele e, planove i stoga me zanima kako to utječe na vremenske rokove koje ste si zadali o provođenju studija procjene učenika i kako se to održava na to. Možete li reći kakvi će biti ciljeve za 2030. godinu? Drugo pitanje tiče se vodika. Mnogo govorimo o vodiku i postoji i e, potreba iz različitih sektora za vodikom. Ako želimo izraditi zeleni vodik, onda je tu e, potrebno mnogo energije, za to mnogo kapaciteta da se stvori e, potrebna količina vodika kojeg primjerice zahtijeva automobilska industrija, to dakle još nije tako. I mene zanima imate li neke prognoze o tome koliko će vodika biti potrebno za, za zelenu tranziciju, dakle na području e, opskrbe me zanima odakle će doći taj vodik. I zadnje pitanje, prvi potpredsjednik Timmermans uvijek govori o klimatskoj krizi koja je poput meteora koja će za 30 godina pogoditi zemlju i da moramo napraviti sve što možemo kako bismo to izbjegli. I mene zanima, smatrate li je li ovo smanjenje za 50% emisija CO2 do 2040. godine dovoljno kako bismo izbjegli taj meteor? Hvala, gospođa Elena Lici iz IDEA. Hvala lijepa. <clears throat> Ja sam e, zastupnica svega nekoliko mjeseci, a ovo je tema koja me zaista zanima. Radi se o transversalnom, horizontalnom aspektu, naime energija je prisutna u velikom broju dosjeja, uključujući e, e, obzor i mnogim drugima. I to je jako zanimljiva tema. Koliko sam shvatila, velik broj kolega bi htio da se izradi studija utjecaja. Smatram da je to važno budući da odluke koje ćemo donositi kao suzakonodavci u velikom broju sektora su odluke koje moramo raditi utemeljeno putem nekog dokumenta koji će nam pomoći jer ćemo morati izabrati zaista jako puno toga. I s obzirom na ove općenite primjedbe, ipak imam i specifično konkretno pitanje. U kontekstu zelenog plana i s obzirom na sve što smo danas čuli, koju će ulogu i pozornost komisija posvetiti energetskim zajednicama? S obzirom na to da u nekim regijama i državama e, postoje oni koji nisu preuzeli e, direktivu koja vrijedi za to područje i isto tako e, kako će raditi energetske zajednice vezano za e, sve e, privatne zgrade. Gospođa Maritus. Hvala vam. Iskoristit ću ovu priliku kako bih ponovno postavila pitanje. Mislim da nam je drago čuti da će uh, uredba o TNT-u stići jako brzo. Ono pitanje koje se isto tako možda postavlja je uh, pitanje transparentnosti kada se radi o raspravama, o pregovorima oko uh, popisa PCI-ova. Mi primjerice znamo da ste počeli s time da ćete uskoro postići rasprave o budućoj petoj listi e, i možete li mi molim vas to potvrditi sada kao prvo, kao drugo? Kako će izgledati vremenski rokovi u smislu toga kad nas mislite obavijestiti o tim razgovorima oko projekata koji će se naći na toj listi, ti projekti bi mogli biti eventualno problematični. Dakle, zanima kakva će biti ta dinamika. I onda isto tako što se tiče transparentnosti, zanima me e, koja je uloga ENSOG-a u svemu, tome. Zanima me hoćete li se tu pridržavati nekih drugih kriterija i kakvi će biti vaši odnosi sa ENSOG-om. Merci beaucoup, Madame Toussaint. Euh, Mr. Fuchsland. Hvala vam, gospođo Toussaint, gospođo Fuchsland. Gospodin Fuchsland. Hvala. I hvala ti, Katrin, na ovim eh, lijepim riječima. Vrlo je drago čuti koliko ste opredjeljeni za zeleni plan. Ako eh, sam shvatila, pučni su nas rekli da biste trebali ići za ciljem od 50%, a ne 55%, a ja moram reći u ime našeg kluba da se mi ne slažemo s tim mi smatramo da treba ići eh, E, ka 55%, jer znamo da je to onaj minimum kojeg moramo napraviti kako bismo stvarili pariški sporazum kojeg smo potpisali, e, kojeg Europska unija podržava i koje su vlade potpisale. 50% nije u skladu s pariškim sporazumom, stoga smo mi protiv toga i protiv toga smo zajedno sa većinom ovdje u Europskom parlamentu koja je za 55%. To je dakle prva stvar druga stvar i dakle molim vas da, da to preuzmete e, sa sobom onda dalje. Što se tiče uredbe o TNT-u koja je spomenuta i vrlo mi je drago što ćete napraviti reviziju te uredbe. Razlog e, po kojem, po kojem ja mislim da je to vrlo važno napraviti je to zato što ćemo imati listu PCA gdje ćemo imati e, projekte u milijardskim iznosima za plin. Znamo da je plin konvencionalni energetski izvor i ne bismo, mislim, trebali se obezati na korištenje foznih goriva u idućih e, nekoliko deseta. A onda ćemo za dvije godine e, iduću e, takvu, listu projekata usvojiti. S stoga mislim da nam treba uredba o TNT-u prije toga kako bismo utjecali na taj peti popis, kako bismo se pomilili da podržavamo obnovljive energije. Je li to vaš prijedlog, e, dakle, da e, se tako postupi i kako to mislite napraviti? Hvala. I zadnje javljanje za riječ, e, to je bila naša greška, vi ste trebali dobiti riječ prije, to je gospodin Groš, Grošels iz Zelenih. Hvala. Ja jako podržavam prijelazak na klimatsku neutralnost i na postizanje ciljeva, ali uzet ću obzir da energija utječe na sve aspekte modernog života. Ja bih očekivao od komisije da ima holistični plan, snažan plan kako se misle ostvariti ciljevi. Kao što znamo, samo eh, jedna mala eh, greška u eh, energetskoj opskrbi može imati daleko sežne uvjete na naša društva i na naše gospodarstvo. I mi, dakle, na te planove koje će se harmonizirati i koordinirati na europskoj razini i na razini država članica, gledamo kao na nešto što treba i sa europskim susjedstvom uskladiti, jer sve ono što se događa u energetskim sustavima u europskom susjedstvu također ima e, utjecaj na Europsku uniju i obrnuto. Stoga je nama potreban taj jedan holistički pristup, takva jedna procjena i da vidimo kako to postići. Jer neovisno o cilju 50 ili 55% treba nam e, jedan dobar plan kako da to ostvarimo i da ne upadnemo u poteškoće kada se radi o energetskoj opskrbi. Hvala vam. Hvala lijepo. Sada smo, evo, došli do kraja našeg popisa. Puno, puno pitanja. Na popisu je bilo 27 kolega. Mnoga pitanja su srodna. I puno komentara o klimatskim ciljevima, energetske tranziciji, o popisu projekata od općeg interesa, četvrtom popisu koji se iščekuje i tako dalje, su uglavnom srodne i preklapaju se a puno je bilo i pitanja općenitih o zakonodavstvu, no bilo je i specifičnih, vrlo e, izdvojenih pitanja. Prema tome, sada imate desetak minuta vremena, a ako ostane nešto možete to naravno i kasnije e, ako želite dostaviti neka pitanja i u pismenom izdanju naknadno. Jer mi nam treba ostaviti nekoliko minuta za zaključke naše rasprave. Hvala lijepo. Mislim da sam da ovdje zaista suočena sa raznolikim pitanjima jer e, vi zastupnici ne predstavljate samo različite političke opcije kao iz različitih klubova, nego dolazite iz različitih dijelova Europske unije. Ali svima nam je naravno zajedničko da želimo čuvati naš planet i klimu. I, a naša zadaća je da to i osiguramo i da osiguramo naše skupocjene resurse energetske a s druge strane da cijene održimo plativima i za naše potrošače i najranjivije građane. No, pitali ste me jesam li sigurna da je cilj smanjenja stakleničkih, smanjenja emisija stakleničkih plinova na visoku razinu od 50 ili čak 55%, da li je to uopće realistično i da li se to može uopće ostvariti. Ja vam mogu samo reći da smo na jako dobro polozečnoj poziciji i u energetskom sektoru. Jer naš sektor će osigurati smanjenja od 45%. Mnogi su pitali da li mi sad samo čekamo da nam se isporuče neke nacionalni planovi sa novim zabranama nekim. Ne. Planovi koji još nisu stigli, koji su u finalnoj fazi, su uvijek proizvod, plod vrlo ozbiljnih pregovora. Nakon što vlada naime predstavi svoju ideju, svoj plan, onda se ide tamo na usklađivanje toga s njihovom javnošću, naravno. A mnogi su bili vrlo ambiciozni u tim planovima. Jer napokon i to je onda, taj plan je na kraju kad se usvoji, na kraju čitave njihove obaveze, nacionalne procedure, bio nekakav konsenzus za tu zemlju. Jer da bi uspjeli da se prihvati i prođe čitanje u parlamentu, mora proći javna rasprava i sve ostalo, ali onda za toga imamo jasan plan, jer bez plana ne možete ni vidjeti kako ćete postići svoje energetske ciljeve bez fosilnih goriva, bez ugljena, bez treseta, bez nafte i škriljevca i tako dalje. Ali moraju i drugi sektori osim samog energetskog sudjelovati da bi se ti veliki ciljevi ostvarili ponešto možemo učiniti na evropskoj razini. već je naš paket za čistu energiju odredio da o specifičnim odredbama sektorskim djelujemo na pojedina područja. Recimo imamo promet, transport, zatim sektor hlađanja, grijanja, onda gledamo kako možemo recimo omogućiti olakšati, ubrzati korištenje obnovljive izvora energije, dakle energije iz obnovljivih izvora u industriji. Evo već ove godine ćemo e, voditi javnu raspravu, veliku raspravu o vodiku kao, jer to je veliki izvor, potencijalni izvor čiste energije. I pogotovo se uklapa u našu cijelu cijeli naš program e, proširenja obnovljivih izvora. I e, to nam pomaže u dekarbonizaciji gospodarstva, proizvodnja, ali i prometa, pogotovo kod željeznice ili teških gospodarskih vozila, kamiona i tako dalje i naravno, kao što smo rekli, industrije, pogotovo one koje je ugljično gledano vrlo intenzivna u potrošnji, odnosno proizvodnje štetnih emisija. Moramo se potruditi da naše ambicije ne budu skromnije, nego da budu još veće nego do sada. Mnogi od vas pitali su za interkonekcije, dakle povezivanje električkih mreža opskrbe strujom diljem Evropske unije. Naravno, to je jako važno pitanje. Jer e, bolja povezanost svih elektroopskrbnih mreža, mreža nam pomaže i da uzmemo i prihvatimo u mreže u distribuciju više energije iz obnovljivih izvora, između ostalog. I zato je toliko važno da se sporazumi koji su već doneseni doista i provedu i primjene. Zatim, bitno će biti da naše kapacitete za interkonektivnost i skladištenje energije povećamo i stavimo na raspolaganje. E, naravno, neke države nisu još došle u tu fazu, nisu spremne, ali moraju to sve odraditi u idućih pet godina i nadoknaditi za ostatke. Jer e, jedino tako ćemo naše planove i korektno i pravilno moći primijeniti i provesti. Zatim pitanje e, zamjene za fosilna goriva. Tu su postavljena pitanja i da u nekim sektorima je recimo lakše kad se kod e, izbacivanja izlaska iz ugljena to zamijeni sa prirodnim ili zemnim plinom. Međutim, pitanje jasno i financiranja uz ostalo. A onda je recimo, mi imamo, recimo, mi imamo jako dobro predviđene dodatne sredstva izvore financiranja da zamijenimo toplane i toplanska grijanja u gradovima, primjerice, koja su uglavnom išla na e, ugljen i fosilne energenta, ali tu imamo predviđene jako dobre substitucije i sredstva za to. I općenito financiranje plinskih projekata i općenito uloga plina u budućnosti u našoj tranziciji energetskoj. Znate da je na četvrtom popisu projekata od općeg interesa da je prošla komisija koja je e, sastavila taj popis e, predvidjela među tim velikim projektima od općeg interesa upravo je ovu dekarbonizaciju svih toplana i ostalog, jer inače ne mogu do 2050. ostvariti svoje ciljeve. I predviđa se i kompletno e, do tada puno korištenje e, dušika koji je e, ukapljenog dušika. Mi ćemo svakako s parlamentom nastaviti naš živahni i kontinuiran otvoreni dijalog o svemu što se događa i kako bi došli do, u našem dijalogu zapravo do boljih rezultata kod e, utvrđivanja gdje su najveće potrebe infrastrukturne za obnovom i izmjenom. I isto tako moramo nastaviti rad na našem e, ne samo statusu quo, nego i na e, stvaranju, već je zapravo počeo rad na stvaranju petog popisa projekata od općeg interesa. Mnogi od vas su pitali što da radimo sa velikim razlikama u zemljama članicama koje su imaju potpuno različit pristup do sada i mislim korištenje različitih energenata i različite e, strukture u stanogradnji. Da, doista razlike su ogromne. Svaka članica ima svoj vlastiti pravni okvir i tu se pomaže recimo kako pomažu zajednici, kako pomažu općenito stanogradnji ili renoviranju zgrada i stambenog sektora da bude energetski učinkovit razmjenama najboljih primjera, ali naravno i konkretnim sredstvima i subvencioniranjem. 40% naših e, zapravo potrošnje energije odlazi upravo u stambenom sektoru na hlađenje ili grijanje. To su onda dva aspekta vrlo bitna. Prvo jedno dodatno financiranje i jer gledajte, nije dovoljno davati samo kredite po povoljnim uvjetima kojima građani mogu renovirati svoje kuće, nego se mora više učiniti. Stoga ćemo povezati e, sektor graditeljstva koji obuhvaća i projektante, arhitekte, inženjere, izvedbene stručnjake i same građevinske poduzetnike koji izvode. Sa, I e, kad ih sve okupimo, onda ćemo e, naravno usmjeriti pažnju na te projekte koji donose dodatnu vrijednost, dakle da se i kod renoviranja i kod gradnje i planiranje projektiranja novih zgrada um, uzima u obzir upravo ta energetska učinkovitost. I to kod svih zgrada, ne samo u privatnom sektoru, nego i tamo gdje su javno financirane, recimo socijalno poticana ili socijalno subvencionirana stanogradnja i stanovi za slabije, ljude slabijeg imovinskog stanja tako da se tu povežu privatno javni interesi, naravno uvijek pod aspektom sufinanciranja za energetske učinkovito projektiranje, gradnju ili obnovu. A na taj način ćemo ljudima olakšati da mogu plaćati svoje hlađenje ili grijanje, jer će im se zbog boljih fasada, zbog boljeg načina gradnje i smanjiti jasno potrošnje energije. Pitanja za fond za pravednu tranziciju, da to nije nikakvo čarobno, nikakva čarobna formula koja možemo zazvati beskonačno veliki do doprinos, mislim, beskonačno veliko izbacivanje sredstava. Naravno da nije. Ali to je počelo za one regije kojima je najteže, jer su bile isključivo ovisne o fosilnim gorivima i recimo kod izlaska iz ugljena im najviše pomoći treba. Jer vidite, neke su regije kompletno, da kažemo, zaostale i one će biti kompletno izolirane od svega ako im se recimo ukine ugljen. Prema tome, naši ciljevi nisu da nekog ostanemo iza, nego da im pomognemo i da nađu nova rješenja kako će ljude zaposliti, kako će preživjeti, da se preusmjere. I pomoći ćemo time regijama i naravno njihovim respektivnim nacionalnim vladama sa različitim našim akcijama, inicijativima, programima koje će uglavnom ići iz Fonda za pravednu tranziciju. Znamo da zelena energija stvara radna mjesta, ali to Dakle, se ne odnosi sad samo na nove tehnologije i određena geografska područja. Moramo upravo ove izolirane i zapostavljene regije koje ostaju bez ugljena kao glavnog i jedinog ili fosilnih goriva generalno na svojih jedinog izvora za zarađivanje za radna mjesta, njima moramo pomoći u prekvalifikaciji, doškolavanju i ostalom da razviju nove šanse. Naš konačni cilj je do 2050. znamo poznat da budemo klimatski neutralni što se tiče emisije. I toga se moramo toga držati. Jako puno znanstvenog istraživanja se još mora tu provesti. Puno inovirati. I nakon toga ćemo puno novih mjera još moći uvesti. I nadam se logička rješenja, logična rješenja naći za te probleme. No, da se vratimo na razinu ambicija koja je iskazana. Ponavljam, sve što činimo u Europskoj uniji, bilo da je to u našim nacionalnim parlamentima, vladama ili ovdje u europskim institucijama, sve je krajnje važno, maksimalno važno. Nama trebaju partneri koji, koji su poneseni određen istim uvjerenjima, koji isto misle i stoga i s našim glavnim partnerima i vodimo ovakve intenzivne dijaloge o energetici. I to je jako bitno. I mi planiramo ove godine voditi dijaloge, ali i na globalnoj razini sa Japanom, Kinom i Afričkom unijom. Pitali ste šta ćemo učiniti sa balkanskim državama. Jako je važno da i naši bliski, neposredni susjedi, da tako kažemo, preuzmu iste ciljeve postupno i stoga ovo trenutno hrvatsko predsjedanje vijećem je upravo jednim od svojih prioriteta tijekom njihovog mandata učinilo upravo inicijativu za otoke i inicijativu za balkanske države glede i energetike i zelenog plana i pravedne tranzicije i ostvarenja naših ciljeva. Ali mi tražimo dakle partnere istih uvjerenja kako god možemo, gdje god možemo i što intenzivnije možemo. A vama hvala na ovoj raspravi, na pitanjima, zanimanju i potpori koju ste iskazivali do sad kao odbor. Thank you very much, Commissioner, indeed. Thank you for uh, your presentation, for your answers. Uh, Hvala vam povjerenice, hvala vam na prezentaciji i na odgovorima. E, mi ćemo ostati blisko suradnji s vama, blisko surađujući i polažem, pozivamo vas da redovno dolazite u naš odbor, svemu nas obavještavate jer imamo jako, jako puno posla pred nama. To su velike zadaće. A sada, kolege, za tri minute prelazimo na idući dio našeg današnjeg sastanka, to su prezentacije programa e, Obzor i prema tome, oni koji su, ostaju na tom dijelu sastanka, neka ostanu, ostali neka molim sada u ove tri minute tiho napuste dvoranu. I hvala još jedan put na aktivnom sudjelovanju u ovom dosadašnjem radu. Dear colleagues, uh, if you are ready, I would propose to start because... Uh, Dragi kolege, ako želite, predlažem da sada porazgovaramo jer imamo e, vrlo zanimljive izlaganja pred nama na ovom saslušanju, a vjerujem da će uslijediti i velik broj pitanja. Radi o temi koja je vrlo važna i za nas i za cijelu Europu. Dopustite mi da izrazim e, srdačnu dobrodošlicu našim uvaženim gostima, njih je šestero, u ime našeg odbora, dakle, želim vam dobrodošlicu, a pozdravljam i publiku. E, zahvaljujem kolegama iz odbora ITRE koji su došli na ovaj sastanak. Nastavljamo dakle naš sastanak sa javni, na javnom saslušanju o strateškim planovima za obzor Europe misijama i e, planovima. Mi ćemo se koncentrirati za sve to u okviru sljedećeg europskog programa za istraživanje i razvoj koji je poznat pod nazivom e, Obzor Europa. Dakle, to je jako ključan program s obzirom na ključnu ulogu koju će igrati e, istraživanje i razvoj u, e, vezano za energetsku tranziciju. Tu su i ambiciozni planovi za zeleni plan i ciljevi, ali tu su također i pitanja digitalizacije i bolje korištenje tehnologije u Europskoj uniji. Dakle, e, ponavljamo molbu da imamo dovoljno toga za e, 20 milijardi eura za taj e, program i to gotovo 20% više nego li što je izvorno predložila Europska komisija. Istovremeno počeli smo raditi na izradi prvog strateškog plana za obzor Europa i imamo dakle e, mnoge planove i svjesni smo činjenici da će prvi mjeseci 2020. godine biti ključni u definiciji toga. Postoji različiti zadaci i novine u obzoru Evropi, koji nisu postojali u prethodnom programskom razdoblju. O tome smo već raspravljali. Imamo e, zakone koje su usvojeni, izmijenjeni. Jako nas zanima kako će sve skupa funkcionirati. Imamo velika očekivanja, široko područje primjena i zato nas zanima kako će se dvije misije, dva zadatka iz tog programa, eh, onaj eh, o karcinomu, eh, misija broj 2 te misija broj 5 kako će funkcionirati. Imamo puno partnerskih programa koji će se funkcionirati u okviru različitih partnerstva. E, Ugovorne, privatno financiranje, javno financiranje i javno i privatno partnerstvo. E, pred nama su dva sata, svaki će govornik e, imati do 8 minuta za njegovo ili njezino izlaganje. A nakon toga ćemo dati e, riječ najprije kolegama zastupnicima koji su odgovorni za program Obzor Europa, a nakon toga ćemo dati riječ koordinatorima. Molim vas da pazimo kako koristimo vrijeme jer želim dati riječ što većem mogućem e, broju kolega. Na kraju svakog kruga pitanja naši će govornici imati priliku na njih odgovoriti. Istovremeno htio bih sada prijeći na e, prvi krug od dva gornika vezane za emisije i uzeti u obzir dakle to što budemo čuli e, sa prva četiri govornika, a u drugom dijelu ćemo čuti još četiri izlagača. I nakon toga će uslijediti drugi krug pitanja članova odbora ITRE. Prvi izlagač je profesorica Kristin Šomjen, koja je profesorica hematologije i stanične biologije u Parizu, stručnjakinja za pitanja e, karcinoma. I e, dakle, e, Obzor Europa ima jedan stup koji se odnosi na zdravlje i e, u svakom slučaju e, pozdravljamo vas i dajemo vam odmah riječ. Hvala lijepa. E, uvaženi članovi odbora, dame i gospodo, dopustite mi najprije, ali oprostite, morali biste uključiti, odnosno govoriti u mikrofon koji je vama s desna. Dopuste mi najprije da u ime e, članova upravnog odbora misije o karcinomu e, e, i našeg predsjedavajućeg koji nažalost danas nije s nama, da vam se zahvalim što nam dajete priliku da vam izložimo što smo do sada napravili, a bude li vremena govorit ćemo vam problemima i potrebama za budućnost. Zašto karcinom? Jer su e, brojke vrlo jasne. S jedne strane nova dijagnostika na temu karcinoma predstavlja oko više od 20% oko 2035. godine u Europi i pretpostavlja će da će karcinom biti prvi e, uzrok smrtnosti u Europi 2030. godine. Kako bismo se s time nosili, moramo ući u nove dimenzije i zahvalni smo programu Obzor Europa da, da e, novu dimenziju da se uspostavi e, misija karcinoma i Europski plan za borbu protiv raka. Ovaj e, plan koji daje predsjednik i nova komisija e, će dakle e, biti u sinergiji s programom rada Obzor Europe. Imamo pet područja rada, a jedan od njih je karcinom. Svi o, sve te područja rada funkcioniraju na sličan način što se karcinoma tiče. 15 je članova odbora kao i za sve druge. Walter Višadi i ja smo predsjednik i potpredsjednica te 15 članova. Imamo široku ekspertizu koja je to ukupljena od eh, oni koji se klinički time bave eh, do eh, oni koji se bave temeljnim znanostima do o stručnjacima za rak djece i tako dalje kao i sve te misije radimo sa skupštinama gdje ima do 30 članova. U našem slučaju ima ih 26 i oni e, su iz različitih zemalja Europske unije i predsjednik e, skupštine je isti kao i predsjednik upravnog odbora. Skupština nam daje dodatno znanje i pomaže e, članovima e, upravnog odbora da e, donose odluke i informiraju građane. Naše metode rada, postignuća i kalendari su nešto o čemu želim govoriti više. Naš plan rada i te kako je utemeljen sa svim onim što je napravljeno vezano za pristupom koji je osmišljen oko tih misija. Zašto su te misije uopće osmišljene? Želimo dati podršku europskom istraživanju i razvoju kako bi eh, pomogli eh, rješavanju problema i eh, pridonijeli tom rješavanju da uključimo građane, ali nije to sve trebamo imati i bolje politike kako bi svi u Europi jednako imali dostupne e, sve aspekte od najnovijih istraživanja, najnovih mogućnosti liječenja. I posljednja definicija. Naša misija ima definirane ciljeve e, koje e, treba ostvariti u određenom roku. To je nešto što je za nas vrlo važno. Ovakva metodologija nužna je kako bi se povećao utjecaj e, ulaganja i e, kako bi građani shvatili vrijednost tih ulaganja i da se to za građane e, na kraju urodi konkretnim rezultatima. Nakon što smo pet mjeseci zajedno radili na Upravnom odboru za rak, postigli smo konsenzus. Naš će glavni zadatak biti da spašavamo živote, a e, život osoba oboljelih od raka mora biti vrlo dobre kvalitete. I zato ćemo raditi na povećanju znanja, na prevenciji, optimalnom liječenju i poboljšanju kvalitete života. Na odboru ITRE e, vjerujem da vas najviše zanima onaj dio koji se bavi istraživanjem i razvojem, jer ono omogućuje veća znanja, ali optimizaciju e, života pacijenata i njihovih liječenja a također smo e, odredili koje su najvažnija djelovanja gdje možemo prednjačiti. Moramo naravno paziti i na bogatstvo našeg ekosustava koji se e, mijenja i isto tako uzeti u obzir digitalne e, transformacije, jednak pristup E, pregledima, jednak pristup liječenju i jednak pristup istraživanjima. Moramo imati dakle odgovarajuće stručnjake, bez njih ništa nije moguće a izazovi su ogromni i zato ćemo trebati surađivati na međunarodnoj razini. Za kraj dva slajda u našim rokovima od rujna 2019. do kraja siječnja, dakle sada, završili smo prvu fazu razmjene mišljenja i sada smo izradili popis onoga što posredstva je problem, inače moramo djelovati. E, razgovarat ćemo o tome najprije sa Skupštinom i to već od kraja ovog tjedna, a Rezultate očekujemo u veljači. Sastali smo se s povjerenicom Gabriel i s povjerenikom Tridesom i e, mi ćemo i dalje nastaviti raditi s njima. Dva puta smo se susreli s predstavnicima država članica i e, nastavit ćemo također raditi sa svim drugim tijelima koje smatramo ključnima kako bi e, mogli dovesti u pitanja na ono što mi radimo jer ovo što smo napravili nije konačno, smatrat ćemo sve konačnim kada o tome e, razgovaramo i pretresemo to sa svim bitnim dionicima. U parlamentu surađujemo sa vašom skupinom za e, interesnom skupinom za karcinom i sa svim drugim zainteresiranim zastupnicima. Trebamo imati vremena i nadam se da ćemo uspjeti e, sve ostvariti što želimo do izrade našeg konačnog dokumenta u travnju. E, mi smo se u ožujku sastali s državama članicama, e, ali želimo također odlaziti u sve države članice da vidimo kako one funkcioniraju i što one smatraju prioritetnim u borbi protiv raka mi smo zamislili da bi svatko od naših članova upravnog odbora bio ambasador za barem jednu do dvije države članice. I sada ono na što smo se obvezali. Imamo puno stručnjaka e, koji se moraju boriti protiv raha. Izazov je velik, treba to, da bi se to moglo promijeniti u sljedećih nekoliko mjeseci i e, prevođenje e, istraživanja i razvoja ponekada je vrlo dugoročno, deset godina i više da se dakle to pretoči u dijelo. E, države članice su već učinile puno u borbi protiv raka. Preporuka ima jako mnogo, ali mi vjerujemo ako želimo promjenu trebamo dakle e, imati obvezene zaključke, a to je da će se naša e, ono što mi ustanovimo zaista primjenjivati. Hvala puno, profesorice. Uvjeren sam da će biti puno pitanja i komentara za vas. Sada odmah prelazimo na drugog e, govornika, gospodina Manuela Foresta, o klimatski neutralnim i pametnim gradovima. E, to je dakle još jedno područje emisija koje je tjesno povezano s Europskim zelenim planom. Izvolite. I vi imate dakle maksimalno 8 minuta. E, hvala lijepa. E, dame i gospodo, velika mi je čast da imamo ovu priliku govoriti vam o tome kako funkcionira naša misija. Hvala kada je Jean-Éric Paquet na osnivačkom sastanku u Rujnu pokrenuo našu misiju, rekao je da ovdje se ne radi samo o istraživanju, već da načinimo nešto za zajedničko dobro građana i e, mi smo već unaprijed se zapravo nadahnuli zelenim planom jer smo definirali našu misiju da želimo do 2030. godine klimatski neutralne gradove u našem e, nacrtu e, izvještaja mi smo ga dakle trebali napraviti za Europsku komisiju E, I zapravo mi e, prisvajamo zeleni plan jer ako do 2050. godine želimo klimatski neutralan e, kontinent, što znači da 2030. moramo imati nekoliko uspješnih pilot projekata. Moramo dakle napraviti kutiju salat, salatima kako bismo mogli u cijeloj Europskoj uniji se prilagoditi potrebama što e, je za nas grad? Grad može biti grad, može biti četvrt, može biti zona od posebnog interesa, primjerice veliki aerodrom ili veliki sveučilišni kampus, velika bolnica. Dakle, to može biti bilo koje urbano područje. Najvažnije je da na kraju imamo stotinu jedinica koje će predstavljati centre za inovacije i istraživanja u Europi do 2050. godine. Predložili smo Europskoj komisiji da napravi ugovore, klimatske ugovore za gradove, što znači da treba raditi zajedno u okviru kreativnog procesa. Svaki grad iz pojedine države članice mora surađivati s Europskom komisijom i s lokalnim dionicima kako bismo vidjeli gdje postoje manjkavosti u politikama i u njihovoj primjeni. Dakle, da se dogovorimo sa svim dionicima i onda definiramo projekt. E, ugovor o klimatskim gradovima je svojevrstan memorandum o razumijevanju između komisije gradova i svih dionika. Primjenjivat će se putem različitih izvršnih ugovora E, prilikom ili velikih projekata ili e, klasičnih infrastrukturnih projekata javnog-privatnog partnerstva. E, sve ovo klimatski neutralni gradovi moraju biti za građane, ali i građani moraju u njima sudjelovati. Građani iz toga u središtu tog projekta. Stanovnici dakle nisu više samo birači, već su dionici jer su oni korisnici, proizvođači i e, vlasnici oni imaju ugljičnih odtisaka, mogu sudjelovati u inicijativama od ozdo na gore. A građani e, su rekli, jedan je rekao, klima je e, malo i u mojoj kontroli i ako želimo da situacija bude dobra za sto godina, morat ću i ja, imam i ja za to malu odgovornost ali e, to nije e, moderna, suvremena i citat već iz Čehovljeve drame Ujak napisane prije više od sto godina. A sada što se tiče sredstava, to je često najvažniji element. Vi ste predsjedniče rekli da trebamo imati e, dovoljno sredstava. Spomenuli ste obzor Europa, moramo imati dobre postupke da ostvarimo klimatski neutralne gradove. Međutim, gradovi će također morati razrađivati projekte i zaista do 2030. postati klimatski neutralni e, što se financiranja tiče, neću ih sve citirati, ali tu su strukturni i investicijski fondovi, fond pravedne za pravednu tranziciju o kojem smo više puta spomenuli jer je potrebno uspostaviti ravnotežu između istoka i zapada i projekte po mjeri u svim dijelovima Europe a postoje tu i drugi mehanizmi, zelena banka, klimatska banka i to je sve dobra vijest prilikom izrade našeg izvješća. E, moramo koristiti i već postojeća znanja. Evropska unija će možda pomoći u definiranju e, nekih e, znanja. Ja sam već spomenuo i izradu E, javnih privatnih partnerstava vezano za Europsku komisiju. E, imamo tu e, puno dionika, imamo Europski zeleni kapital, Europski energetski i strateški plan, četvrti koje su energetske pozitivne i tako dalje. Sva ta znanja moramo podijeliti sa svime građanima, sa svim gradovima. Tu su još i pametni gradovi i zajednice. Upravo sam razgovarao i s e, kolegom o važnosti ugljika, pardon, vodika. E, mala i srednja poduzeća igrat će važnu ulogu. Spominjem mala i sredna poduzeća jer prilikom izgradnje, e, obnove zgrada, mala i srednja poduzeća igraju vrlo važnu ulogu. Nadalje surađivat ćemo s Europskom komisijom i našim kolegama. U veljači ćemo održati sastanak sa e, stručnjacima iz država članica i e, skupštinu ćemo uključiti i zato mislim da je važno da uspostavimo e, ugovor o klimi u gradovima. To je sve jedan novi ko procesi će morati odrediti dobre kriterije kao i e, kako ćemo izabrati sljedećih 100 klimatski neutralnih gradova. Održat ćemo e, sastanak s komisijom i s drugim upravnim odborima e, drugih misija. Četiri od tih pet misija su vezane za zeleni plan ali ako se želimo boriti protiv raka i zalagati za zdravlje, mi ćemo također rado surađivati i e, s kolegama iz drugih misija. Želimo promicati našu misiju i na međunarodnom e, planu. Želimo li biti klimatski neutralni do 2050. E, ako i moramo ne biti jedini koji to e, rade ako želimo ostvariti potpuni uspjeh. E, stoga je klimatska diplomacija Europe zaista važna. Nadam se da sam ja osobno bio dobar ambasador e, upravnog odbora naše misije. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada odmah dajem riječ kolegama iz odbora ITRE. Najprije naša dva izvjestitelja za obzor Europu, a nakon toga izvjestitelji u sjeni i svi drugi koji se žele javiti za riječ. A sada gospodin Nika koji je naš izvjestitelj. Hvala vam gospodine predsjedniče. Htio bih zahvaliti gospođi i e, gospodinu Forestu na njihovim izlaganjima, te bih isto tako krenuo od toga što bih htio javno im zahvaliti na ostvarenim projektima što se tiče suradnje između Europskog parlamenta i komisije, posebice u e- okviru Obzora Europa. Htio bih zahvaliti komisiji zbog toga što nam je pokazala da možemo mnogo bolje surađivati kako bismo postigli ciljeve. Mi svi e, želimo da taj okvirni program bude uspješan i da e, proizvede konkretne e, rezultate za građane te za industriju i da vidimo kako na to se mogu utjecati ovakva vrsta partnerstva. To je doista nešto što je od odlučujuće važnosti. Te odluke su sasvim dio onih poglava koji se tiču globalnih izazova, ali mogu se ticati i komplementarnih aktivnosti iz komplementarnih programa. Kada smo se sastali sa izvestljama u Sjeni za dosije Obzor Europu, onda smo si uvijek postavili iste, misije, ista pitanja kako će se te misije odabrati, kako će funkcionirati kako se možemo pobrinuti da te misije imaju jasna, jasne ciljeve, mjerljive ciljeve, jasne vremenske rokove, te isto tako i e, precizna financijska sredstva, te koje, koje odnos između tih različitih partnerstava i klastera, primjerice klastera za zdravlje. Što se tiče proračuna i misije za rak, zanima nas kako možemo izračunati proračun, izračunati e, koliko nam je potrebno financijskih sredstava za natječaje. I primjerice, istodobno pitamo si kako će se izabrati misije u okviru proračuna uzevši u obzir da trenutno ne imamo niti dogovor oko proračuna. Naravno želimo da proračun za to bude 120 milijardi eura. Imamo i rasprave o novoj strategiji o e, Europskom zelenom paktu, te imamo i različite elemente iz okvirnog programa za istraživanje, što je nešto što treba doprinijeti dekarbonizaciji shvatio sam da na zadnjem sastanku sa nekom Pakeom da smo tamo imali prilike čuti da je klimatska Europa najvažniji e, projekt. Kako će to doprinijeti zelenom e, paktu e, i građanima? Hvala, evo već mnogo pitanja. Neka od tih pitanja su za Europsku komisiju, mislim, jer se tu više radi o samom sadržaju, ali naravno sva ta pitanja koja ste spomenuli su vrlo važna a za sad nismo čuli dosta detalja i bilo bi dobro kada biste nam mogli možda dati neke predstavne informacije o tome, to bi nam jako pomoglo. Sada Kristijan e, e, Reler koji nije samo Kristijan Eller koji nije samo koordinator EPP-a, već je i izvjestitelj za e, ove specifične programe. Izvolite, imate riječ, imate dvije minute. Hvala vam. Moj želudac je kad kad pomalo uznemiren, pa samo kao prvo želim reći da nemamo e, načelno stajalište sa vijećem oko strateških programa, niti trenutno o proračunu. I mislim da je to važno razumjeti. Kao drugo, parlament je e, imao tu inicijativu da se naglasak stavi posebice na ovu temu raka. Ideja parlamenta je izvorno bila ta da ćemo se baviti temom raka svugdje tamo gdje možemo stvoriti dodatnu vrijednost. I trenutno smo pomalo zabrinuti zbog toga što se sad jako proširilo, proširilo područje primjene toga. Osobito uzevši u obzir da ćemo možda imati 10% stupa 2 u proračunu samo, što znači da bismo za sve misije imali na raspolaganju 750 milijuna eura godišnje. Možda je to zato što sam Njemac ali mene zanima ovo što se sada planira sa misijama, u kakvom je to odnosu sa e, proračunskim sredstvima koja su najavljena, jer je to financiranje za misije u, principu dosta mm, nisko. A u obzoru za 2020. godinu smo otprilike već e, jednu milijardu eura potrošili za različite zdravstvene izazove, pa i za projekte e, za rak. Dakle, za misije imamo visoke ambicija, zapravo mali proračun. A imamo onda jedan drugi dio programa gdje smo već dodijelili novac, upravo isto za rak. Što se tiče drugih misija, tu imam sljedeće pitanje. Vi ste rekli da je to sve novo, ali to nije sve novo. Imali smo program za pametne gradove sa 4 eh, milijuna eura u proteklom sazivu gdje smo većinu proračuna usmjerili na programe sa ciljem smanjenja emisija CO2 za pametne gradove. To smo financirali iz više sutih izvora i ja sam pomalo nervozan kada vidim e, kako će se razvijati ovaj stup 2 i da se onda i e, permanentno e, referiramo na fond za pravednu tranziciju i na drugi jedan program. To je onda nešto što stalno ponavljamo poput neke mantre naši kolege u odboru regiji su rekli da fond za pravednu tranziciju nije namijenjen za to, to je e, jedan tranzicijski fond, a ne jedan fond za pametne gradove za smanjenje njihovih emisija. Dakle, kada kod izvora uvijek govorimo o nekim izvorima financijskih sredstava, ne možemo ih povećati. Onda me zanima kakva je vjerodostojnost tog financiranja uduženo financiranje, kako to izgleda i koja je veza onoga što sada radimo sa onim novcem kojeg smo već dali za rak, sa onim problema koje već imamo uspostavljene. I isto to pitanje se odnosi zapravo i na pametne gradove. Imali smo u proteklom sazivu proračun za to 4 milijarde eura i to je dakle već uspostavljeno. Mi ne dovodimo u pitanje dakle, misije, nego želimo vidjeti kakva je metodologija i da imamo jedan e, sustavni pristup e, prema proračunu. Inače, e, postanemo živčani jer si e, zadajemo određene ambicije, a ne znamo kako će izgledati financiranje. Hvala gospođe Eler, gospođa Dlabalova ima riječ koordinatorica u ime kluba Renew, ali isto tako izvjestiteljica u Sjeni. Hvala vam lijepa. Hvala na ovo uspješno e, saslušanje. Velim mi drago što smo to uspjeli upravo sada organizirati jer je ovo pravo vrijeme za to i kao što vidite mi smo koordinirani kao koordinatori i imamo ovdje tu izvjestitelj izvjeste u sjeni s nama i stoga ću dodati samo nešto više na ono što su već rekli e, oba izvjestitelja. Mene više zanima e, budući uspjeh misija kao takvih i s nekoliko konkretnih primjera, s nekoliko konkretnih iskustava, možda bismo mogli onda bolje e, osmisliti budućnost e, i razmišljati općenito tom uspjehu tih misija. Mi smo često govorili da će i neuspješne misije koje će promašiti svoje ciljeve ipak donijeti koristi našim građanima i potrošačima, zato što će doći do socijalnih efekata, e, okolišnih efekata i tako dalje. Ali naravno da građani nikad neće e, zapravo saznati e, za te programe i za resurse koje smo tu stavili na raspolaganje. stoga bih htjela istaknuti sljedeće. Jedan e, ključni element za uspjeh obzora Europe e, bit će to da se malo više društvo uključi u sve te misije. Da imamo komunikaciju oko, svega toga, tome je nešto što moramo značajno poboljšati. Ne smijemo propustiti priliku da e, ne isključimo sve kanale i dođemo do građana, da oni osjećaju taj entuzijazam, da imaju povjerenje u programe i da vide do kakvih promjena dolaze u njihovim životima zahvaljujući e, znanosti i istraživanju i da vide e, dodatnu vrijednost e, koju im pruža Europska unija. Svi relevantni dionici stoga moraju biti toga svjesni, moraju biti uključeni u to na praktični način. Zanima me kako možemo to postići. Dakle, općenito gledamo, ali možda isto tako i da čujemo od oba predstavnika misija neke konkretne primjere. Ja mislim da je to nešto što bismo trebali e, svakako zajamčiti e, za te projekte u budućnosti. Hvala vam, gospođo Dlabajlova. U ime kluba Zelenih s nama je ovdje Gina Gaudin koja je izvjestiteljica u Sijeni. Hvala vam. Hvala što ste došli ovdje u Europski parlament i sastali se s nama danas kao pa- e, parlamentarnim zastupnicima. Mi e, cijenimo tu e, razmjenu gledišta i priliku da dobijemo odgovor na neke od naših pitanja. Jasno je da misije i partnerstva nisu nešto što ima za cilj svladavanje globalnih izazova, već se tu koriste i velika sredstva poreznih obveznika, što znači da moramo imati tu određenu razinu transparentnosti. Moje pitanje kao prvo je sljedeće i upućeno je gospodinu Forestu o misiji e, o e, klimatski neutralnim i pametnim gradovima. Urbanizacija će se u idućih nekoliko desetljeća pojačati, što znači da je važna ova misija o e, klimatski neutralnim i pametnim gradovima. Istodobno znamo što dobro funkcionira. Manje automobila na benzin, što znači manje emisija. Manje automobila općenito znači manje gužve u prometu, manje zagađenja zraka i bolje okruženje u gradovima. I stoga me zanima kako se mislite pominuti da projekti u okviru te misije da se odnose doista na eh, one nedostatke koje imamo u našim saznanjima kako bi postigli nultu stopu emisija i kako bismo riješili eh, probleme u gradovima. Kako se mislite pominuti da specifični projekti u toj misiji doista dovedu do smanjenja emisija i kako možemo mjeriti taj učinak? koje mjere ćete uspostaviti kako bi saznanja na temelju tih misija doveli do toga da se doista e, i stave u praksu rješenja za e, nisku stopu emisija diljem Europske unije. I još jedno pitanje što se tiče sudovanja građana, što se nadvezuje na pitanje moje kolegice. Što mislite napraviti, što vam je namjera učiniti kako biste osigurali tu izravnu vezu i interakciju sa građanima i sa nedovoljno zastupljenim skupinama kada se radi o odobiru i osmišljavanju projekata eh, u okviru te misije. Primjerice, mislim tu na ljude koji imaju ograničenu mogućnost eh, kretati se i jedno kratko pitanje e, o misiji za rak e, upućenu gospođi e, Šomjen. Kako će ta misija usmjeriti svoje resurse doista ka tom cilju da se borimo protiv rakova i kako ćete uskladiti različite prioritete članova odbora da se dakle resursi ne troše isključivo samo na jedan strateški način. Hvala vam, izvjestitelju Sjeni, gospođa Elena Lici iz IDEA. Hvala predsjedniče i zahvaljujem svim izvjestiteljima. Europska e, komisija predložila je da izdvoji svotu od 100 milijuna eura za obzor Europa. Vijeće će vjerojatno to smanjiti i sve to predmeti rasprava o višegodišnjem financijskom okviru. Iz tog razloga pretpostavljam da od pet misija i strateškog plana neće se sve ih pet pokrenuti istovremeno. Činjenica da su danas s nama predstavnici one e, misije za e, pitanje karcinoma i pametnih gradova. E, što to znači? Hoće li neke od njih biti pokrenute nakon 2024. godine? A drugo, što je potrebno E, da uspostavite e, sve ono što želite. To vrijedi za jedne i za druge. A prema tekstu iz obzora Europa te misije trebaju u određenom vremenskom reaku ostvariti ciljeve koji su mjerljivi, moraju imati utjecaj na znanost i tehnologiju te moraju biti relevantne za značajan dio europskih građana i za velik broj dakle stanovnika i Europska je vijeće odlučilo da se misije rade na puno širem e, područjima. Međutim, kako bi se odredile specifične e, misije i zadaci uspostavljeni su upravni odbori za svaku misiju. Hoće li oni zaista biti neovisni, hoće li oni ovisiti o komisiji ili što je još gore, samo jedne političke opcije koja je zastupljena u tom upravnom odboru. I u odnosu na ono što je e, htjela komisija izvorno, u kojoj mjeri namjeravate e, kontaktirati s parlamentom koji kao sudokonavac bi morao biti e, stalno obavještavan o tome kako radite. I nadam se da ćemo mi kao sudakonodavci dobivati sve potrebne informacije jer ćemo morati donositi određene odluke. Hvala gospođa. Gospodin Tošanovski u ime koji izvijestuje u Sjeni. Hvala vam gospodine predsjedniče. I ja sam također zahvalan na ovoj prilici da čujemo objašnjenja sa ova dva područja. Kad smo zajedno s kolegama raspravljali o cjelokupnom zakonodavnom paketu, o paketu e, obzor e, Europa, znali smo da to neće biti jednostavno i da će biti mnogo financijskog pritiska. Moje kolege su to već i spomenuli. Mislim da je dosta važno da se to poveže i sa drugim projektima koje imamo, primjerice sa projektom e, pametnih gradova. Zanima me, očekujete li da će doći do daljnjih e, financiranih projekata poput e, Galilea ili Kopernikusa? To bi mogli biti vrlo korisni programi na ovom području i oni stvaraju se tako velika priljev e, novih podataka, novih informacija i to bi trebalo povezati sa projektima vezanima uz pametne gradove. Pomalo se bojim da ćemo imati izolirane projekte koji neće međusobno se podržavati. I da onda neće imati svi dobre informacije. Primjerice, mogli bismo imati jedan grad koji je našao jedno određeno rješenje, a da se za to ne zna. Dakle, sve to treba raditi e, kao jedan europski istraživački projekt i vrlo mi je drago što je rak uključen isto tako u to jer je to bilo nešto za što smo se mi doista zalagali. Mi smo htjeli da to postane dio svega toga i to mi je vrlo drago. To je nešto čemu smo e, jako mnogo raspravljali. Ali što je sa rakom kod djece? Hoćete li se u budućnosti više odlučiti na to? I mislim da su tu važne isto tako te financijske poveznice i sadržne poveznice s drugim projektima i na to trebamo pripaziti. Hvala. Hvala. Sada ćemo prijeći na pet govornika e, koji nisu ime kluba zastupnika. Predlažem samo po jednu minutu kako bi onda svaki slučajak imao pet minuta i kako bismo onda zaključili s prvim dijelom, a drugi dio će biti još i e, teže e, upravljati s njime što se tiče vremena. Gospođa Karvalju ima riječ. I would postpone my question to the... Ja ću odgoditi svoje pitanje na onaj dio o partnerstvima, jer e, sam jer imam jedan sasanak na kojem moram biti. Hvala, gospođo Toja. Allora, un minuto di gran corsa. Evo, vrlo brzo u jednu minutu. Prva stvar, ja apsolutno vas podržavam i dajemo potporu i e, mi ćemo u parlamentu, barem ja s vama, htjeti surađivati. E, drugo je pitanje sadržaja i metode. Više puta smo čuli da nemogućnost suradnje prilikom transnacionalnih e, istraživanja je ono što je oslabilo naše napore. Dakle, nemogućnost da se surađuje prilikom istraživanja. I zato mene zanima da li ćete uspjeti ostvariti ciljeve koje će biti mjerljivi. Ali ako između same misije i pojedinih klastera ne bude e, kontakata, onda e, morat ćemo stvari spojiti Četiri milijarde smo istvorili samo da bismo imali tu koncentraciju u klasterima, jer samo tako će se ostvariti ciljevi. Sada nešto više o samom sadržaju. Borba protiv raka, protiv protiv raka kod djece. Dakle, to je bilo nešto bitno jer e, djeca najviše u Europi umiru od raka i to je sramota za naš kontinent. Ne smijemo zaboraviti da je e, karcinom u djeteta nešto što mora imati apsolutni prioritet. Hvala ime kluba nju, gospodin e, Iđaps. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Imam nekoliko pitanja upućena objem predstavnicima misija, gospođi Šomengu i gospodinu Forestu, što se tiče toga kako to uključujete građane. Kako smatrate da bi trebala izgledati uloga građana u vašim misijama? Jer barem što se mene tiče, čini mi se da bi uključenje i uloga građana mogla biti drugačija e, u jednoj nego u drugoj misiji, posebice zato što imamo dosta ograničena i proračunska sredstva i čini se da da što se tiče klimatski neutralnih i pametnih gradova i te inicijative da bi tu možda mogli na jedan širi način uključiti građane u sve to, a mislim da se kod ove emisije o raku radi više o istraživačkoj emisiji. I onda jedno pitanje gospođi Šomjen i emisiji za rak, kako vi gledate na vaš rad u sklopu e, jako poznate inicijative e, američke administracije e, pod predsjednikom Obamom pod naslovom Cancer Moonshot. Hvala vam, gospođa Galvez Munoz. Hvala vam lijepa. Ja bih kao prvo htjela reći da podržavam te misije, ali sam uvek smatrala da bi te misije trebale biti specifičnije. Primjerice, pametni gradovi. Tu imamo tih prvih sto gradova sa jednim ugovorom kojeg ćemo potpisati. Ali kod raka ne vidim e, to da imamo tu specifičnost Evo, netko je spomenuo i e, rak e, kod djece, dakle da je to izvorno bilo zamišljeno kao e, nešto čime ćete se baviti prije svega, a vidim da sada to, tome nije slučaj, dakle zanima me jeste li izabrali neki drugi fokus. isto tako, za nas kao su zakonodavce, posebice ovom odboru, vrlo bi važno bilo znati nešto više o toj transverzalnoj temi sigurnosti podataka i digitalne transformacije. To je nešto na čemu bismo također mogli e, mnogo raditi. Zatim što se tiče druge misije, tu me zanima se li mogli nešto više reći o e, kriterijima e, selekcije, jer bi to moglo jako utjecati na selekcijski proces. Već od vezano uz to kako ćete to na početku odrediti, to će onda jako odrediti daljnji selekcijski proces. I zanima me jeste li razmotrili isto tako da se možda fokus promijenili, da se on razvija zbog različitih e, političkih potreba ili različitih političkih interesa e, zajednica i općina koje u tom sudu, jer one sve imaju različite, pozicije. Hvala lijepo. Zadnja na našem popisu gospođa Solis Pare. Hvala lijepo. Ovo je pitanje za gospodina Forea. Trenutno radimo na zakonodavstvu Europske unije koje treba regulirati inovacije i skikove. A ti skikovi su jedan oblik e, partnerstva. Sad nas zanima kako će izgledati, kako to će znači, da se takva vrsta partnerstva objedini sa misijama na teme pametni gradovi i tako dalje. E, čini mi se da bi ta kombinacija trebala biti vrlo bitna, a s obzirom da su nacionalni proračuni relativno ograničeni, onda mislim da Evropska unija jednostavno nema dovoljno instrumenta kojima to može provesti i financirati. Jer potrebna je suradnja, jasno, to je od odlučujuće važnosti, ali kako bi trebala ta suradnja ispast onda? Hvala lijepo, a sada svaki od naših gostiju ima četiri minute za odgovor. Prvo, gospođa Šuminje. Hvala na ovom, da kažemo, vrlo aktivnim pitanjima. A kao što sam na početku rekla, od ključne važnosti za nas čuti što vi mislite, što vas zanima. Ja ću pokušati grupirati ova pitanja i odgovore u tri dijela. Prvo, ono što je, mislim, za nas najvažnije, to je involviranje, angažman građana. Iako se bavimo rakom i navikli smo E, surađivati sa udrugama pacijenata, roditelja i tako dalje, različitim građanskim inicijativama. Trenutno još nismo dovoljno daleko došli da angažiramo građane u cijelosti za to. Ja znam, čula sam šta su rekli, šta ste vi rekli, dakle rak za rak i borbu protiv raka trebamo angažirati kompletne građane da bi to bolje percepirali i da se zna od samog nadzora da bi mogli u ranoj fazi konstatirati da je takvo oboljenje nastalo, trebamo naravno angažman građana. A za to nam treba nedvojbeno više stručnjaka kako bi ljude više involvirali. Međutim, nama je stvarno prioritet surađivati s građanima. Građani, na tu ne mislimo samo na građane, Evrops, sve građane. I e, da znamo šta misle svi građani Evropske unije, od Estonije do Francuske uzduži poprijeko. To dakle nije samo E, nominalno deklarativna suradnja s njima, nego želimo znati šta ko, u kojem dijelu europske unije od građana misli, šta mu treba i angažirati. Znači da ćemo lokalno djelovati. U jednoj državi imate recimo situaciju da građani jedne regije ne misle i ne žele isto što, rad, što to čine građani druge regije u istoj zemlji. Prema tome, ljudi iz Nice primjerice vjerojatno nema iste prioritete kao ljudi koji žive u središtu kontinentalne Francuske, to je jasno. Stoga e, vidite, dok ne budemo imali kompletnu e, informaciju o tom šta građani misle i žele, ne možemo uopće zapravo ozbiljno raditi. Drugo, htjeli ste čuti o tome da se treba fokusiranje na e, rak kod beba, pedijatriji Naravno, mislim kad kažemo da trebamo dodatna znanja, to je upravo to. Za sve ove specifične pojave raka kod kojih nismo neki napredak zadnjih godina e, postigli, recimo pogotovo raku pedijatrije kod beba i dječice. I tu nemamo dovoljno informacija. I mislimo da je i pitanje kvalitete života je isto tako ovisi o pitanju preživljavanja e, djece koja obole od raka. Mi smo trenutno suočavamo sa različitim nepoznatim nuspojavama koje dolaze kod takvih oboljenja i zapravo nismo e, dovoljno uznapredovali kod djece koja ni ne dožive dob odraslih građana Europske unije. I sad je pitanje kako ćemo se tu dalje nositi sa istraživanjem. Ali to naglašavam zato što je misija orijentirana na programiranje e, u našem istraživanju. A do sada nismo nikad baš daleko došli sa tim programiranim istraživanjem. Trenutno moramo e, naravno razgovarati jako puno sa našim građanima, pogotovo sa udrugama roditelja kad govorimo o toj vrsti raka. I ja sam i dalje optimist jer mislim da kad e, postignemo puno razumijevanja kod građana, da ćemo puno lakše moći e, nastaviti s našim poslom. Gospodine Forej. Hvala. Hvala svim zastupnicima na pitanjima, ali to nisu samo pitanja, nego zapravo komentari koji nam pomažu i pridonose našem daljem radu. Ja ću početi sa onim što je e, gospođa Doling rekla što manje vozila, manje zagađenja, manje čepova prometnih i tako dalje. Mi smo i raspravljali o tom e, pitanju e, transporta kao vrlo važnom dijelu naših misija, ali tu moramo imati jedan holistički pristup, jer E, to je samo jedan dio koji utječe na okoliš. Evo da vam kažem, tu je jako bitno da se opet angažiraju građani. Najnovije studije kažu da a, korištenje kompletno električnih vozila e, ovisi o tome da se, se recimo kod ljudi promjeni promijeni jedan kompletan mentalni sklop i znači misija se mora baviti našim građanima da bi mogli e, prihvatiti to. da se ponovno vratim citatu Čehova. Svaki građanin mora biti voljan angažirati se u toj velikoj tranziciji i shvatiti e, šta to znači. Zato je dakle jedna stalna, kontinuirana e, komunikacija sa građanima najvažniji dio prve faze našeg posla. Dakle, kontinuiran dijalog, razgovori s građanima, posjetite na terenu građanima i dakle, tu više nemamo nikakvih e, developera koji rade na tim programima izolirani u svojim e, laboratorijima ili radnim prostorima, nego jednostavno se mora izaći van među ljude i komunicirati i objašnjavati šta se to radi. Drugo su recimo pitanje informacija koje nam stoje na raspolaganju i koji postoje općenito, ali za nas je ogroman izazov da to sve prikupimo i klasificiramo, onda odvojimo što je relevantno, šta nije. Jer ima jako puno stvari, recimo različitih projekata, svjetionika i svega ostalog. I kroz e, na taj način ćemo eventualno i doći do klimatske neutralnih gradova do 2030. Zatim, e, financiranje obzora Europe će biti za ovaj dio znanstvenog istraživanja, će ići uglavnom one ključne e, tehnologije koje trebaju otvoriti tu novu revoluciju hodati. Ali da bi postigli klimatski neutralni Eh, element, treba nam oko 6.000 milijardi, dakle 6 bilijuna eura za sad u ovu fazu i za ovu fazu da promijenimo recimo cijeli transport na električna vozila. Naravno, to je puno više eh, nego što je predviđeno za financiranje obzora Europe. Ja se nadam da će i parlament insistirati na pametnim i, daleko vidnim odlukama glede proračunskog financiranja. Ali vidite, to su sve elementi da dođemo do ovih pametnih gradova koji su to općenito pametni gradovi to i nije tako nešto taško, tu imam, teško. To imamo recimo kompletno klimatsku neutralnost i punu digitalizaciju, ali za to su, kažemo, građani bitni. Što se tiče financijskih sredstava, da zaključim sa mojim osobnim mišljenjem, problem nikad nije u financiranju, nego je problem da nađete dobar projekt. Ako imate dobar projekt, naći ćete i financijska sredstva. To ne znači da e, sve će sve Evropska unija financirati, to je jasno, ali sa dobrim projektom će se otvoriti i privatni i privatni izvori financiranja, pa će to biti onda upravo to partnerstvo. Hvala. A sada prelazimo na drugi panel koji se odnosi na partnerstva. Imamo dva zajednička poduzeća. Jedno javno-javno e, partnerstvo i drugo jedno javno-privatno partnerstvo. Prvo riječ ima gospodin Axel Krajn koji je direktor Clean Sky 2, Čistog neba 2, dakle zajedničkog poduzeća što je Europsko partnerstvo za aeronautiku. Ja bih molio naše referente goste da ne govore duže od 8 minuta svaki. Izvolite, gospodine Krajn, hvala. Dobro jutro. Dame i gospodo, hvala lijepo na ovom pozivu i lijepom uvodu. Ja bih počeo prezentaciju sa onim što mi da pokažem šta smo već postigli zadnjih deset godina na našem području. Vidite, ovo je jedinstveni ekosustav koji je razvijen između znanstvenih institucija, sveučilišta i malih i srednjih poduzeća i industrije kako bi se izgradio ovaj ekosustav koji već postoji, koji je već vrlo učinkovit i uspješan. I mislim da možemo biti vrlo ponosni na to, ali to nije dovoljno jer vidite ovdje na idućoj strani što se tiče naših ekoloških ciljeva i što se tiče e, NOX-ova i CO2 vidite kolike su naše, naše bile e, koliko su bile naše e, ambicije i ovo što smo postigli daleko od toga da bi uspjeli s time postići pariške ciljeve. Prema tome, napredovali smo, ali ni slučajno dovoljno. Šta treba učiniti? Evo, gledajući na ovu putanju za emisija zelenog plina, vidimo da se to polako smanjuje od ovog gdje smo danas do onog gdje bi junija htjela biti do 2050. Kao što vidimo, ova krivulja je ogromna. To je jedan ogroman izazov i to posebno za aviaciju. Uh, Jer s jedne strane imamo ogromne zahtjeve za sigurnošću, a s druge strane imamo ogromne zahtjeve da smanjimo štetne emisije. Prema tome, to mi sad polako dolazimo do jedne kompletnog usuglašenog mišljenja i e, politike i proizvodnje industrije kao i znanosti, ali polako se tome približavamo. Što je učinjeno proteklih mjeseci? Privatni dionici, ovdje vidite one koji rade na tome, oni su razvili e, svoja partnerstva i preuzeli obveze. Obveze kažu da mi s privatnog sektora ćemo do 2050. postići ovu klimatski neutralni cilj ako objedinimo snage, svi mi dionici i privatni javni sektor skupa sa Europskom unijom. Ovdje vidite ko je sve dio toga, to su znanstveno-istraživačke institucije, sve učilišta, zatim proizvođači mali srednje poduzeća. I vrlo je bitno da imamo naravno i institucije koje će nam certificirati e, sve što se događa i vidite možemo planirati i u avijaciji klimatsku neutralnost do 2050. ali zahtjeva jedan e, koncentrirani i e, objedinjen napore e, svih dionika. ovdje vidite proizvođačke klastere, dakle svih onih koji rade helikoptere, zrakoplove koji idu lokalno i dižu se vertikalno gore dolje i u ovoj boji su ovi e, oni koji govore o e, tehnološkim klasterima koji mogu govoriti upravo i mogu pomoći ovoj proizvodnji. Onda govorite se ovdje o električnom pogonu, hibridno električnom pogonu i sve do onih e, recimo najnižih recimo održivih alternativnih goriva koja pokreću avione. Uglavnom 50% e, cilja bi mogli smo sa tom s jednom mješavinom postići, ali do 2050. bi mogli ako razvijemo i ove najambicioznije segmente postići ciljeve. Naravno, različiti klasteri djeluje na to, da se i tehnologije koje se razvijaju doista i primjene što je najskuplji dio cijele priče. Imamo nekoliko izazova kod naravno implementacije kako to kažu privatni sektor. Prvo je povezivanje znanstvenijeg, e, e, znanstvenog istraživanja, onog kolaborativnog, kooperativnog i koje se bavi općenito istraživanjem materijala i predprocesne faze i onog drugog istraživanja, demonstratorskog takozvanog, koje se bavi istraživanjem odmah uz demonstraciju u praksi kako bi to izgledalo. Problem je što se to nikako još nije objedinjavalo. Međutim, ono što se pre, predviđa u obzoru je da imamo objedinjavanje te dvije vrste istraživanja. Dakle, imamo dakle, taj stup tog upstream e, istraživanja, tog istraživanja predprocesnih faza materijala i izvora, da se to objedini sa ovim jednim puno konkretnim pragmatičnim istraživanjem te koje ujedno demonstrira već napretke. Dakle, ta e, objedinjavanje pod istom kapom bi onda e, stvorilo sinergije koje su potrebne i donijelo tu vrijednost koju tražimo. Drugo je onda da stvorimo sinergiju sa drugim programima. Ovdje na ljevoj strani vidite u obzoru 2020 e, mi smo se angažirali tu sa različitim regijama unutar Europe kako bi koristili strukturne fondove isto i mi po pa druge svoje strane opet podržavamo regije jer im dajemo tehničku pomoć i pomožemo im recimo u svim njihovim projektima i održivanju prioriteta na lokalnoj razini. Tu imamo dakle između strukturnih fondova je ovog oko 50 milijuna eura sredstava. A na ovoj drugoj strani vidite da imamo jako velike uspjeha E, tu se bavimo i takozvanom inovacijskom arhitekturom, jer mi pokušavamo ta dva programa objediniti i voditi ih ili na europskoj razini. Tu vidite ovdje, pogotovo se bavimo recimo vodikom i istraživanjem svih mogućnosti vodika kao glavnog energenta i elementa za gorivo ali tu onda koristimo i europska sredstva, ali i sredstva iz programa nacionalnih i zemalja članica, koji se naravno moraju uključiti u budući, e, budući taj naš veliki program e, čiste avijacije, čistog zrakoplovstva. Na kraju, ambicija klimatske neutralnosti e, predstavlja ogroman, ogroman napor i naravno to košta. I vidite za prvi dio znanstven, istraživanje inovacije, prvi dio u idućeg deset godina do negdje 28. 29. E, tu smo procijenili da će ovi napori koštati oko 12 milijardi eura. A tih 12 milijardi će onda zapravo potaknuti i da kažemo pokrenuti onu drugu fazu koju će onda industrija snositi, to je razvoj samog proizvoda. Industrija će to podnositi više od 50 milijardi eura, a na kraju onda imamo onaj najskuplji dio, a to je sama primjena tih gotovih proizvoda. To će uglavnom pasti i na zrakoplovne kompanije i na sve ostale i tu se procjenjuje će to biti više od 5000 milijarde, dakle više od 5 bilijuna eura. Um, i, dakle, vidite, prvih 12 milijardi će e, zapravo potaknuti, otvoriti ovu investiciju od 50 i više milijardi, što će opet dovesti do investicija veća od 5 bilijuna eura. E, naravno, pola programa, pola novaca će doći u ovoj prvoj fazi iz naših sredstava koje imamo, a pola će doći iz partnerstava sa privatnim sektorom i zemalja članica. Ali, to je e, vrlo bitno da se ta prva faza e, realizira kako bi mogli drugu i treću inicirati. Da zaključimo, ovaj zeleni plan predstavlja jedan jako veliki izazov, ali sada i vidimo da od privatnih dionika, iz privatnog sektora dolazi sve više zanimanja i koncentriranog interesa i privatni dionici vjeruju upravo to da je zapravo glavno oruđe da se iz, provede to na području zrakoplovstva, avijacije, je upravo to oruđe, alatka koje imamo, a to je privatno javno partnerstvo. Prema tome sljedeći koraci su vrlo bitni, a to je da se da jedno učinkoviti zakonodavni okvir, propisi koji će nam pomoći da realiziramo sve ovo i da ova privatno-javna partnerstva u ovoj našoj branši o ostvarenju zelenog plana područja avijacije zaista budu inicirani i krenu. Hvala. Onda idemo sa na gospodina Barta Bjebuka koji je izvršni direktor zajedničkog poduzeća koje se bavi istraživanjem vodika kao pogonskog goriva i e, e, gorivih stanica, dakle stanica goriva. Hvala lijepa. I mi mislimo da će biti potrebno, e, dakle u okviru obzora Europe raditi i razviti upravo vodik kao glavno pogonski materijal. E, gdje se zapravo trenutno tehnologije koje se bave vodikom i gorim stanicama trenutno e, naravno u, u okviru obzora, naravno to je dio zelenog plana, to je jasno ali mislim da nam trebamo i jedni druge, ne samo to, da bi to sve skupa to istraživanje uspješno završilo. Naš, e, mi znamo da kako ćemo doći do onog smanjenja od 50-55%, e, da ostvarimo svoje ciljeve. Ako ne pređemo na čiste izvore energije kao što je vodik, treba nam apsolutno vodik za to. E, kao što znate, to ide sve kroz oblik javno-privatnog partnerstva ali da vam kažem da je ključ za izgradnju ovog ekosustava za ove vrlo nove inovativne tehnologije bio temelj ono što smo napravili na području vodika. I sada naravno treba i komercijalizirati sve te ideje. zajednička zajedničko poduzeće znači da radimo zajedno sa svim ovim različitim partnerima, malim, srednjim poduzećima, velikim korporacijama, sveučilištem i znanstvenom akademskom zajednicom. I sad svi skupa moramo svoje ciljeve zacrtati i raditi prema velikim zajedničkim. A za financiranje trebamo naravno i privatnu stranu investirati, privatni sektor. Jer inače mi imamo tu vrlo izolirano i ciljano investiranje i ključno je upravo kod našeg istraživanja i sektora vodika je ključno da dobijemo privatno financiranje. Jer pola naših e, dionika je, e, skoro pola su mala i srednja poduzeća, 30% proračuna ide malim i srednjim poduzećima. Naravno, mi naše rezultate našeg rada i istraživanja vrlo brzo e, komuniciramo, prenosimo i obavještavamo građana o tome da budu upoznati da to vide, iskuse i da znaju. I inače mi stvaramo radna mjesta jer jasno mi ona poduzeća koja sudjeluju u tom javno-privatnom partnerstvu našem za razvoj vodika i ostalih gorivih stanica, oni stalno imaju uz nove tehnologije imaju sve više i radnih mjesta koje otvaraju. Naravno, to je za sad još financirano evropskim sredstvima, ali privatni se uključuju. Imamo tri partnera, kao što znate, tri strane. Imamo, dakle, 263 projekta 965 milijuna je trenutno volumen svega toga i važno je da su privatni sektori više od milijarde do sada investirali, odnosno obvezali se preuzeli obveze. Šta nam može do 2030. do 2050. s vodikom postići? Vidite, to će biti jedan e, vrlo bitan energent, ići će do 2050 će ukupne energije dolaziti iz vodika, ali što je još najvažnije taj rast. Mi možemo stvoriti 824 milijarde eura godišnjeg prihoda iz tog sektora i dobiti 5,4 milijuna radnih mjesta upravo razvojem vodika. Naravno, to neće doći automatski samo po sebi, pa s neba, nego moramo to investirati i zajednički raditi. Dakle, tri glavna e, stupa će biti sljedeći proizvodnja vodika. E, danas e, smo u skali megavata već, jer došli smo iz kilovata, ali sad moramo početi razmišljati o gigavatima u tim takvim mjerama i tim kriterijima. Drugi stup će biti distribucija. Moramo razmišljati o tome da imamo ogromna skladište za te obnovljive izvore energije, pogotovo vodičke. Moramo vidjeti kako ćemo nacionalne plinovode i različite mreže za distribuciju energenata pretvoriti i učiniti podobnim da tamo ide e, vodik, da se može vodik kao energent preko toga E, slati. Onda moramo razmisliti kako će izgledati pumpne stanice za pumpanje sa vodikom, vodičkim gorivom, recimo za kamione i sve vrste drugih vozila. Na kraju mi ćemo raditi uvijek sa zadnjim potrošačima i to naravno s našim prijateljima iz čistog neba kod zrakoplovstva, s kolegama iz pomorskog prometa i naravno cestovnom i kopnenom prometu. Ali moramo sada početi razvijati i našu i proizvodne pogone i distributivne distribucijske mreže. To sve moramo unaprijed početi razvijati i na to misliti. Što sada se nudi kao i predlaže kao proračun? Dakle, za čisti vodik eh, program od 2,6 milijarde eura 52 milijarde eura se pregnozira da će se investirati u to 2030. A to znači da će biti zajedno s komisijom prva faza europskih investicija 8,7 milijarde. A za znanstveno istraživanje samo od toga ide 3,6 milijarde koje opet idu u ta partnerstva Inači 3,6 eh, dolazi iz europskih sredstava puta 2 1 na jedan je sa partnerstvom iz privatnog sektora. Zajedničko poduzeće zahtjeva i puno jači angažman i regija i država. Danas imamo već 92 regije u Europi koje su eh, de facto u zato zainteresirane i stoga izniče niče ovaj nikla je inicijativa iz Diči Grota, glavne uprave za Grot komisije da angažira te regije. Mi bi volili naravno ove predviđene proračune udvostručiti i volili bi biti puno, puno prisutniji i angažiraniji u srednjoj istočnoj Europi. Ali kad tu govorimo o drugim brojevima, jer recimo kad govorimo o vozilima, mi govorimo o tisuća eura da jedan recimo vozilo na vodički hidrogenski pogon stavimo na cestu, a kad govorite o brodu ili o vlaku, onda je to puno, puno veće iznosi. A onda recimo gledajte koliko druge države za to izdvajaju, za takvo istraživanje mi, recimo, kinezi sa trenutno 4 eura po glavi, japanci tri eura po glavi za istraživanje. Mi u Europi trenutno izdvajamo 2,5 eura po glavi, a trebali bi to duplicirati da bude pet eura po glavi, da ostanemo po glavi stanovnika, naravno, da bi ostali vodeći na svijetu u tome. Jer mi želimo napravo sa time stvoriti ne samo tehnološku nadmoć, nego stvoriti i konkretno omogućiti ostvarenje naših ciljeva klimatskih, ali i stvoriti radna mjesta. Mi radimo jasno na svim sektorima i sa željeznicom i ne samo sa čistim nebom i avijacijom, e, kolegama iz brodskog prometa i gledamo kako možemo biti komplementarni i osigura da nema dupliciranja napora, da ništa ne ide u, da se ne troši u ludo. Što će biti još bitno za naš sektor, to je koordinacija. Zato što upravo ove gorive stanice na bazi vodika e, treba, treba, to je postoje jedna vrlo, vrlo aktualna tema i treba je bolje koordinirati i ove projekte koji se prijavljuju i um, ponavljaju. Ja mislim da bi naše zajedničko poduzeće moglo biti onaj one-stop shop no, gdje se sve obavlja na jednom mjestu, gdje se recimo određuje program rada, vrše evaluacije pristiglih prijavljenih projekata i provode ako očite natječaj. Osim toga mislim da bi to može biti i glavni centar za prikupljeno znanje o svom istraživanju svim različitim e, parcijalnim projektima istraživačkim na području vodika kogoriva. Na kraju mislim da će biti jako bitno da nam se omogući korištenje različitih razina financiranja ovisno o projektu. Ovisno dakle šta će, koliki će čiji udjel biti jer mislim da jedino na taj način možemo komplementarno djelovati na svim područjima i ostvariti uspješne projekte. Hvala. Hvala. Što se tiče e, javnih privatnih partnerstva, između Europske e, unije i država članica. Sada dajem riječ e, gospodinu Klausu Niedermayer koji će nam govoriti o drugim pitanjima. Hvala lijepa i hvala vam što ste mi dali priliku da vam sada e, mogu govoriti o e, lekcijama koje možemo izvući iz različitih programa i kako napratovan. Ambient e, e, Living program je zapravo međunarodno e, javno-privatno partnerstvo 19 europskih država plus Kanada i Tajvan. Ovdje govorimo o ministarstvima i istraživanja i inovacija, ministarstvima zdravstva i drugim izvorima javnog privatnog partnerstva. Um, and Therefore, Što se tiče ovog eh, partnerstva, Europa također pridonosi kvaliteti života eh, za starije osobe. Naime, kada se prouče studije o demografiji u Europskoj uniji, vidimo eh, kako će izgledati pregled demografski pregled u sljedećih 10 do 20 godina. I OECD, a i e, OECD je također objavio studiju koje e, kaže da je potrebno djelovati na tom planu. Sve to bit će vezano i za održivost naših zdravstvenih sustava. Naravno, e, u svjetlu toga što stanovništvo stari. I dakle, za sve to e, tražimo također i načine e, digitalizacije i e, drugih novih tehnologija koje želimo iskoristiti na tom planu. Imamo određen broj godina iskustva rada sa javnim privatnim partnerstvima. Također surađujemo i s bolnicama i sa domovima umirovljenika i pokušavamo E, unijeti na europsko tržište inovacije u zdravstvu. Kako bi stariji ljudi mogli duže ostati kod kuće, osjećati se sigurno, biti povezani s društvom i kako da pomognu mentalne i fizičke sposobnosti. I e, dakle, 2008. E, do 2013. godine proučili smo velik broj projekata 50 projekata od kojih 20 njih je zapravo predložilo takve informatičke solucije. A moramo naglasiti da se radi o sasvim novom tržištu koje e, se sada razvija. Također, vrlo je važno da budemo bliži građanima i razvijamo zdravstvene ekosustave u Europi. Naime, za sve te promjene potrebno je e, da se one ostvare na lokalnom i regionalnom nivou. Radimo dakle s različitim državama i u tijekom deset godina e, radeći na taj način uspjeli smo e, staviti u kontakt različite dionike na terenu. Isto tako izradio se jedna mreža, to je jedan kapital, a također smo napravili institucionalni kapital. Nije lako surađivati s različitim agencijama koje financiraju to javno financiranje nije tako jednostavno. Moraju se poznavati različiti sustavi e, iz pojedinih zemalja i sve to dovesti na europsku razinu. A istovremeno potrebno je i demokratsko upravljanje jer javno financiranje je uvijek nešto gdje postoji izvršni odbor, opća skupština i e, tako dalje. Dok je javno financiranje, mnogi imaju više pristup dakle, sa stajališta nevladnih organizacija. Dakle, e, starenje stanovništva i demografija je nešto što se tiče svih nas, ne samo starijih ljudi, već svakog građanina. O tome kako treba postupiti jest da imamo puno partnerstva za 2020. godinu i dakle e, radimo to s inicijativom Obzor Europa, ali također sa različitim drugim inicijativama kako bismo povećali naš e, geografski i financijski utjecaj i e, dakle oslanjamo se uvijek na infrastrukture upravljanja koje već postoje, kako ne bismo morali svaki puta sve početi od početka. Dakle, države članice i komisija rade na tome da grade nova partnerstva, naročito vezano za zdravstvo, jer starenje je vezano za e, dobrobit e, i do, osjećati se dakle dobro i trebamo e, za to s tim povezati istraživanje i razvoj. Dobro je da smo do sada radili na istraživanju i razvoju na različitim nacionalnim mrežama, ali nije sve vezano za tehnologije. Treba ćemo i nove poslovne modele na tom planu, treba će nam i nove organizacije koje će inovativno organizirati kako bismo uspjeli. A moramo imati odgovarajuće ekosustave e, kako bi se e, rezultati istraživanja zaista mogli primjenjivati. Dakle, e, ovo što će se događati neće biti institucionalno partnerstvo, već partnerstvo za kofinanciranje. A sada ću reći par riječi o samom projektu, dakle, financiranja i kako ga ojačati i nadam se da će parlament u tome podržati. Uspoređujem demografske promjene s klimatskim promjenama, jer to je zeleni plan, ali to je i generacijski plan, jer mi ovdje govorimo o europskim građanima E, potrebno je educirati ljude kako da se manje i učinkovitije koristi zdravstveni sustav kako bismo odteretili zdravstveni sustav koji je sada pod velikim pritiskom. To znači i izgradnju nove infrastrukture koja se više e, zanima dakle za to kako sve to utemeljiti u lokalnim e, zajednicama. Hvala vam lijepa gospodine Niderlander što ste nam objasnili kako ova partnerstva funkcioniraju i želim vam e, sve najbolje u vašem radu. A za, sad, kraj naš posljednji gost koji će objašnjavati kako funkcionira javno privatno partnerstvo. To je gospođa Angela Ordunas, e, izvršna direktorica Spire, partnerstvo za održivu industriju putem energetske e, učinkovitosti i učinkovitog korištenja e, sirovina. Hvala što ste me pozvali. Ja predstavljam Spire. Spire je dakle e, javno-privatno partnerstvo. Mi radimo za društvo i sustavno radimo na pristupu od ozdo prema gore, e, na kada to se ne može raditi na individualan način. Radimo u okviru osam sektora koji predstavljaju 25 milijuna ljudi koji su zaposleni u tome i 1,5 e, milijuna e, ljudi e, prometa godišnje. Imamo takav pristup dakle kroz različite sektore koja nam je omogućila da imamo suradnju među sektorima bez presedana u Europi i možemo napraviti odnose gdje postoje međusobno povjerenje i među različitim sektorima. Imamo 115 članova iz različitih struktura i iz cijele Europe, od nevladinih do drugih organizacija. Zastupljeni smo u 20 država, a važno je znati da 95% ulaganja e, naših projekata su projekti koji ostaju u Europi, što je vrlo značajno za programe e, e, iz programa Obzor. Mi imamo partnerstva iz koje se različite prirode od sirovina do onih na zgradama. Spire dakle ima zapravo jedinstveno mjesto u partnerstvima. Radimo puno na smanjenju emisija ugljičnog dioksida i naši projekti mogu odmah se osjetiti u cijelom lancu jer naši materijali, istraživanja koriste se za materijale koje se odmah mogu koristiti u gradnji na dobrobit građana. Želimo sve te resurse, e, sve te sirovine unijeti u industrijski sektor. I to će pridonijeti ostvarenju e, vizije gospođe von der Leyen za Europu. Mi smo mlado javno-privatno partnerstvo. Započeli smo 2014. godine s obzorom 2020. ali već dajemo dobre rezultate do kraja 2018. imali smo 89 projekata od eh, eh, u prosječno davali rezultata od 8,9 eh, bodova i dakle koristimo i nove tehnologije 86% njih su zaista vrlo e, nove inovacije. I radimo također na izgradnji nove strategije za Spire, radimo na mnogim e, e, javnim privatnim partnerstvima vezanim za okoliš, smanjenje otpada, obnovljivi izvori energije i smanjenje emisija ugljičnog dioksida. Međutim, potrebno nam je puna veća podrška kako bismo ostvarili ciljeve zelenog plana. Naša mala i srednja poduzeća rade u svih 28 država članica i imaju velik broj novih zaposlenika od 2014. godine, a njihov promet je viši od e, dva puta viši nego što je prosjek e, prometa malih i srednjih poduzeća u Europskoj uniji. Pokušavamo davati vrijedan doprinos. Svjesni smo da svi trebaju biti s klimatskog stajališta jednaki, a moramo i pre, prerađivačku industriju promijeniti u načinu rada. A također naš spajer ima također neke obveze i e, angažirali smo se na digitalizaciji prerađivačke industrije kako bismo ostvarili ciljeve zelenog plana. Naše su ambicije smanjiti tehnološki jaz kako bismo smanjili emisije ugljičnog dioksida. A e, zatim želimo e, da e, imamo gotovo nulti stupanj otpada u vodi i zraku. Dakle, to je sve vrlo bitno i zato trebamo imati nova ekološka radna mjesta. Imamo 36 projekata u našem programu. Budući da nemamo dovoljno vremena, neću se osvrnuti na svih njih, međutim govorit ću o, o našim centrima e, koji su e, regionalni prirode i kada smo počeli s programom regije su nas kontaktirale i mislim da je to vrlo važno e, za misiju klimatski neutralnih gradova s kojima bismo rado surađivali. Ono što mi od njih želimo jest da želimo da regije okupe sve dionike i da stvore plan gdje će poduzeća surađivati izravno s teritorijima i da taj plan odgovara potrebama društva u pojedinoj regiji, te da se putem istraživanja i inovacija e, ti programi ostvare. A Spajer će okupljati ljude i E, pokušati ih e, kako međusobno organizirati, tako e, staviti ih u kontakt s drugim misijama. Imamo također i neke posebne primjere. Dakle, utjecaj možete imati samo ako se neke stvari primjene i mi želimo napraviti određene planove gdje bismo išli i dalje od obzora Europe. Mi smo u našem programu već uočili da je potrebno 17 e, e, milijuna e, u te svrhe koje će se dakle napraviti za velike ogledne planove. Spajer apsolutno želi pridonijeti e, Europskom zelenom planu. Potrebna su nam odgovarajuća ulaganja. Vezani smo za određene klastere iz obzora Europa. Smatramo presudnim da taj e, proračun iznosi više od 100 milijardi i da se za partnerstva ne odrede maksimalne granice kada se radi o projektima za borbu protiv klimatskih promjena. Na posljedku moram reći da smo, je naše partnerstvo spremno baviti se tim visokim ambicijama i ciljevima, ali uključujemo i mnoge nove dionike u naš rad. Obratili su nam se kako energetske tvrtke, tako i nevladine udruge. Dakle, vidimo mogućnost da u ruđu i mnogi novi sektori. Kontaktirali smo više e, od stotinu e, različitih, e, stotinu tisuća različitih E, dionika kroz različite vrste regionalnih i drugih kontakata. Hvala vam lijepa gospođo Dunja. Sada ćemo prijeći na intervenciju kolega. Dvije minute za izvjestitelje, minuta i pol za, za izvjestitelje u sjeni, te minuta za tri kolege koji vam se žele obratiti, a na kraju ćemo vidjeti kako ćemo podijeliti vrijeme za vaše odgovore i završne primjedbe. E, počet ćemo opet od e, gospodina Nike. Hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala i doprinosima naših četiri stručnjaka danas. To su izuzetno važni projekti. Moje prvo pitanje je isto kao i što sam ga postavio i prije. Uzevši ću obzir da još nemamo završen proračun za obzor za 2020. godinu, kako vi gledate na vaše aktivnosti i kakav će biti plan puta za ove ciljeve koje imamo u ovim partnerstvima koje sam danas predstavili. Što se tiče e, čistog neba, imamo izvorno partnerstvo iz okvirnog programa 7, a imate uz to sada i dodatne projekte, te me zanima e, kakva ste financijska sredstva dobili iz tog okvirnog e, programa Brseta. Isto tako bih jedno pitanje uputio gospodinu Bibuku, koji je izvršni direktor za zajednički poduhvat e, gorivih čelija i vodika. Vi ste rekli da će gigavat proizvodnja biti spremna kada točno? To me zanima. I kao drugo, jako smo danas mnogo govorili o vodiku i neki kolege su rekli da je proizvodnja vodika preskupa, drugi su pak rekli da ta proizvodnja nije moguća u dostatnoj mjeri jer previše energije trošimo da ne možemo izaći iz tog začaranog kruga. Ja bih rado čuo jedno pojašnjenje. Kada ćemo dakle imati jednu tehnologiju uh, u gigavatima, dakle kada ćemo moći koristiti tu tehnologiju uh, u velikoj mjeri i kada će ta tehnologija biti spremna. Zato što ne znamo što se tiče električnih baterija E, hoćemo li moći ostvariti dovoljno skladištenja energije. Moramo istražiti sve tehnologije koje postoje, a vodik je jedna važna tehnologija, te bih rado da kolege saslušaju vaša, vaše odgovore. Što se tiče partnerstva Spire, samo imamo tri tu člana, Slovenija, Poljska i Rumunska e, sa područja Istočne Europe u tom projektu. Ako pogledamo taj projekt Spire, iako je tu većina poduzeća takva da imaju podružnice u Istočnoj Europi, vidimo da se ipak nisu uključili, u to. Isto tako se u jednom dokumentu navodi da Istočna Europa proizvodi biomasu te da bi stoga se i laboratoriji trebali nalaziti na, u Istočnoj Europi. To je nešto što se tvrdi već e, od prije mnogo godina, već e, tijekom Sovjetskog saveza je tome bilo tako. Dakle, bilo je tako da su se u Rusiji vršila istraživanja da smo mi e, u osnovnim zemljama samo pružali osnovni materijal za te istraživanja. I mene zanima kako će se to promijeniti u tim projektima za 2050. godinu. Hvala vam gospodine Nika. Izvolite gospodin Eller. Možda samo da nešto prvo općenito kažemo, onda da iznesem jedan komentar. Ono što vidimo, općenitije gledano, je to da imamo zeleni plan kao okvir i da onda imamo čitav niz e, programa i projekata i mislim da moramo imati integrirani pristup. Svi sada hvalimo zeleni plan, a da imamo plavi plan, onda bismo hvalili ipak plavi plan, jer bismo se onda služili s tim jednim e, drugim argumentom partnerstava. Mislim da moramo se svi zajedno potruditi, kako komisija, tako i parlament, pa i države članice. I zanima me s tim u vezi sljedeće. Kada pogledamo e, javno-javna partnerstva gdje imamo snažno sudjelovanje, nikad se nije dogodilo, prošli smo kroz zapise, nikad e, tu nije bilo korištenja sredstava iz europskog semestra. Dakle, države članice sudjeluju u e, članku 185, a nikad se to nije iskoristilo u okviru europskog semestra. Dakle, trošimo novac, imamo javno sudovanje, države članice čak sudjeluju u tome, a opet to se uopće ne odražava u europskom semestru. U europskom semestru nema niti jedna referenca na neke rezultate iz, na temelju projekata iz tih članaka. iz toga mislim da trebamo imati integriraniji pristup. Inače će se sve to za, izolirati i to svakako nije e, uzalud potrošen novac, ali te politike nisu dosljedne. Koja su vaše očekivanja isto tako što se tiče vijeća i europskog semestra? Što se tiče partnerstva po članku 107 moje pitanje bi bilo, dakle, što se tiče uh, industrije, što očekujete da će se dogoditi nakon Brexita? Postoji veliki dio tržišta koji nije Airbus, nego koji su zrakoplovne kompanije. I sada Ujedina kraljevina izlazi iz Unije, a još uvijek se nalazi u konzorciju za Airbus, i još uvijek se nalazi na aeronautičkom tržištu, da tako kažem Imamo mnogobrojne zakupovne kompanije koje imaju sjedište u jednom kraljevini i koje će e, biti korisnici tih budućih tehnologija. Dakle, koje su vaše očekivanja, e, koji će biti učinci Brexita kada se radi o čistom nebu. I zadnje pitanje koje ja imam tiče se više nekih praktičnih aspekata. Vodik. Kako se to uklapa u neki e, lanac stvarne vrijednosti. Mi isključujemo sada vodik iz programa mobilnosti više manje, iako u sektoru mobilnosti se može puno više zaraditi od vodika. A gledamo više na industrijsku stranu gdje vodik jako fluktuira što se tiče cijene. I dakle, zanima me taj zajednički poduhvat za vodik, je li on uklopljen i u neku ideju uh, da se pokrene jedan vjernosti lanac u Europi. Koja je, dakle, ideja koju imamo, uh, osim tehnologije, integriranih pristupa, misija i tako dalje. Zanima me gdje vi vidite uh, da bi se mogao vodik koristiti. Hvala, gospođa Dlabajla. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Mogli bismo satima govoriti o ovome, ja ću pokušati e, reći samo nešto više jer podržam sve što su e, rekli prethodni govornici. Ja sam imala to isto pitanje kao i gospodin Ele što se tiče Brexita i stoga bih rado čula od svih vas što će se promijeniti nakon Brexita. Naravno da i vi čekate na nas i na neki način svi čekamo na nekoga drugoga, ali zanima me kako bismo to trebali obraditi u praktičnom smislu e, kad se radi o vašim partnerstvima. Za mene je to pomalo neobično zato što sam ja bila izvjestiteljica i izvjestiteljica u Sjeni za razješnicu e, za ove zajedničke poduhvate i stoga ja kad kad imam tu e, različitu perspektivu vezano s to kako se u prošlosti trošio novac na to i stoga imam jedno pitanje e, gospodinu Krajnu i zajedničkog poduhvata za čisto nebo. Ja sam vrlo impresionirana zbog to koliko su ta partnerstva uspješna, koliko su ti planovi ambiciozni. Mislim da bi čisto zakoplovstvo trebalo biti nešto što će biti važna sastavnica u zelenom planu i srž naše industrijske politike. Ja imam izravno iskustvo sa čistim nebom i u mojoj državi i jako sam ponosna na to, ali mislim da bismo trebali s naše strane, sa strane naših odbora i te imati jednu jasnu strategiju što se proračuna. Moramo podržati taj zahtjev od 4 milijarde eura jer ako pod broj 2 nemamo dovoljno financiranja financirane, dakle što se tiče onog klastera o mobilnosti e, i tako dalje, onda resursa za to trebamo pronaći negdje drugdje za e, čisto zrakoplovstvo. Možda u okviru nekog drugog e, klastera gdje se govori o industriji i digitalnoj sferi. Moramo ovdje pronaći sinergije. I uvijek se zapravo radi o sinergijama često gledamo samo jednu stranu nečega i ne vidimo poveznice između različitih stupaca, između različitih partnerstava, različitih agencija, glavnih uprava i tako dalje. I stoga bih vam postavila pitanje kako bi mi se potaknuti sinergije, uz obzir vaše iskustvo, kada je sad o čistom nebu i čistom nebu broj 2, jer imamo već ta dva važna iskustva, pa me zanima koje su, vaša konkretna, koje su vaše konkretne ideje o sinergijama. Hvala, gospođa Lici. Hvala lijepa. E, zaista, e, direktor Krajn nas je razuvjerio e, sa ovim što je rekao, ali mi smo prilično perpleksni po pitanju čistog neba i ovog partnerstva. Čini se da će svega mali broj poduzeća biti financiran i to velika ili vrlo velika poduzeća. U Europi je preko tisuću gospodarskih subjekata sudjelovalo u e, e, tom e, potvatu. Od toga su bile i nevladine udruge i sveučilišta i 420 malih ili srednjih poduzeća. Jer mala i srednja poduzeća mogli predonijeti jednom održivom sektoru. Ne bi li čisto nebo taj program zaista bio onaj koji bi se založio za prekogranične e, sektore izvrsnosti. A što se tiče gospodina Niderlandera i gospođe Ordunje, rekli ste da ste 2019. E, godine razgovarali s 20 zemalja. Što namjeravate napraviti kako biste uključili sve države članice Europske unije. I za kraj, ako sve misije neće e, biti započete u istom trenutku, što mi mislimo da će se dogoditi, kako će se definirati onda ciljevi budući da bi e, njima treba biti posvećen proračun iz drugog stupa. E, kako ćete komunicirati i surađivati i što ćete napraviti kako bi se izbjeglo preklapanje pojedinih programa? Gospodine Tošanovski, izvolite. Hvala. Ja bih samo htio postaviti jedno pitanje o čistom nebu. Ono što globalno primjećujemo je e, povećanje u zakupnom prometu, pa i na području Europe. I ako govorimo da će se u određenom razdoblju udvostručiti zakupovni promet, a s druge strane imamo e, to opredjeljenje da ćemo smanjiti emisije, onda moramo vidjeti kako postupiti sa ovom trenutnom razinom emisija. Jer inače bismo pomoću trenutnih tehnologija morali e, proizvesti e, snižavanje e, emisija od 50%. Tehnologije koje se koriste u zakupovstvu su vrlo zapravo jednostavne. No, zanima me li to realistično? Možemo li toliko drastično smanjiti emisije pomoću tih tehnologija? bez neke nove eh, tehnologije eh, eh, za pogon koja bi se mogla pojaviti u budućnosti. Dakle, trenutne fizičke karakteristike tehnologija su dosta ograničene i stoga me zanima isto tako što će to onda značiti i za cijene ako mislimo postići te ciljeve, a ne možemo pritom računati da će doći do neke nove izvrsne tehnologije za koju zapravo još trenutno niti ne, ne znamo. E, to bi onda bila tehnološka transformacija, a mi znamo da se avioni kupuju e, desetljećima unaprijed. Hvala vam. Tri kolega su se javili za riječ. E, po jednu minutu gospođa Karvalju je prva. Hvala vam lijepa. Imam dva kratka pitanja za zajednički poduhvat po mom mišljenju ćemo mnogo dobiti od toga ako potaknemo aeronautičko istraživanje, a i istraživanje u slučaju vodika. Da imamo e, e, to je najnovija istraživanja koja surađuju zajedno sa industrijom i da unaprijed možemo onda vidjeti kako e, potaknuti akademsku zajednicu, i istraživačku zajednicu. Mislim da ćemo tako mnogo brže napredovati. To vidjeti za čisto nebo, ali i za vodik i e, stoga me zanima ima li, nekih projekata koji su planirani za to. I kao drugo, potrebna je povećana transparentnost i veća otvorenost tih programa, što će povećati njihovu vidljivost. Vi ste već e, iznijeli da ima jako mnogo partnera, ali u nekim državama članicama ti programi još nisu dovoljno vidljivi, za njih se ne zna dobro i moramo imati bolju raspodjelu Naravno imamo jako dobre partnere diljem Europe i oni nužno ne znaju svi za ove programe i stoga mislim da moramo više raditi na tome. Hvala. Hvala gospodin Ižaps. Hvala vam. Ja sam vam htio samo zahvaliti na ovom ključnom radu kojeg obavljate, a moje pitanje se zapravo tiče reorganizacije okvira za partnerstva koji će biti uspostavljen e, kroz obzor Europa i koji će biti sasvim dio VFO-a. 2017. godine je Estonsko predsjedništvo objavilo izvješće o partnerstvima i tu smo ustanovili određene nedostatke u strukturama tih partnerstava, poput primjerice toga da postoji fragmentiranost, zatim nedovoljno sudjelovanje država članica u uspostavljanju e, određenih e, IPA-ova u javnim partnerstvima i prikupljanja podataka. I stoga me zanima jesu li ti problemi sada nešto što će se riješiti pomoću ovih trenutnih prijedloga ili to još uvijek ima dodatnog prostora za poboljšanje. Hvala. Hvala vam lijepa gospodin Blos u ime Kluba Zelenih. Hvala vam i hvala vam na izlaganjima. Imam kratka pitanja. Prvo pitanje. 2018. godine je došlo do revizije programa i mene zanima koji su bili glavni zaključci nakon te revizije i što ste predložili kao promjene u svjetlu zelenog plana i cilja za klimatskom neutralnošću do 2050. godine i onda specifično pitanje vezano uz partnerstvo za vodik. razmašljate li i to da se može koristiti vodik koji je u potpunosti iz obnovljivih izvora energije? Je li to isto tako nešto što je sasvim u vašeg programa kada govorite o o 24% e, potreba za energijom koje će se pokriti iz vodika do 2050. godine. Znam je li to nešto što se odnosi samo na obnovljive izvore energije. Zatim bih mogao imati vrlo zanimljivu raspravu sa gospodinom Ellerom vezano s to koliko bi voditka, vodika trebalo industriji. Svi znamo da ako želimo u kemijskoj industriji se sve zamijeniti vodikom, da bi onda to bilo jako, jako skupo. Zatim o transparentnosti čuo sam da neki pokušavaju saznati tko su ti partneri, tko su udruge civilnog društva, a da se to na vašim internetskim stranicama nužno ne vidi i mislim da je važno za Europu da to bude transparentno e, kako bi to građani mogli vidjeti. još jedno, kratko pitanje, to jest moba upućena tajništvu jer nismo uspjeli vidjeti e, prezentacije, a mislim da oni koji sjede više pri dnu dvorane uopće ne mogu vidjeti tu prezentaciju i stoga vas molim da e, imamo te prezentacije e, na raspolaganju. Da, hvala. Pokušat ćemo vidjeti kako možemo bolje koristiti tehničke mogućnosti u parlamentu. A prezentacije će biti na našim internetskim stranicama i stoga ćete ih dobiti i e, one su vrlo zanimljive i ja sam već zatražio da nam ih se pošalje predlažem eh, dvije pol minute za svakog eh, sučnjaka. Samo da kažem da od 12.30 nećemo eh, imati više usmenog prevođenja. Započeli smo jako rano sa sastankom. Zahvaljujem usmenim prevoditeljima na njihovom radu i znam da će vaši odgovori biti svi na engleskom jeziku, ali uzmite samo u obzir da od 12.30 nemamo više usmenog prevođenja. Predlažem da imamo 10 minuta za odgovore, znači dvije pol minute po svakom sučnjaku i Ići ćemo obrnutim redu slijedom, završit ćemo sa gospodinom Krajnom, a počet ćemo od gospođe Ordunje. Hvala, hvala vam gospodine predsjedniče, hvala na svim pitanjima. Ja ću podijeliti komentare u tri dijela. Dakle, kao prvo prisustvo u drugim državama, članicama. Naravno, da je spad više prisutan u onim državama gdje imamo više preživačku industriju i više u onim državama gdje imamo sjedišta poduzeća, zato što naša poduzeća vrlo često imaju i e, industrije u drugim državama i to se možda ne pojavljuje u našim registrima. Mi radimo posebice sa europskim državama, e, sa Poljskom se redovito nalazimo obično jednom godišnje i sada primjerice surađujemo i sa Rumunskom, e, te e, smo u razgovorima i sa drugim istočnoeuropskim zemljama e, kako bismo vidjeli kako možemo uključiti više partnera i iz njihovih država. Možemo organizirati ciljane događaje, ciljane sastanke u tim državama i uvijek organiziramo i dodatne manje sastanke kada održavamo neke događaje u tim državama. To je i e, dio našeg cilja i nadamo se da će e, se ova mreža proširiti. A usput rečeno, popis naših partnera javno je dostupan na našoj internetskoj stranici i stoga možete baciti pogled na to. Što se tiče udruga civilnog društva, dakle tu imate sve naše članove. Zatim kako e, programiramo naš rad? Prije svega putem radnih skupina. To je najbolji način za naš rad kako bismo prikupili sam njihov doprinos, ali isto tako raspravljamo i sa drugim javno-javnim partnerstvima kako bismo se uskladili, kako bismo izbjegli e, udvosučenja Primjerice imali smo ovdje i rasprave sa vodikom i gorim čelima kako bismo se uskladili s njima ili sa čistim čelikom. E, oni više rade na određenim elementima, ali jasno je i da je biomasa uključena i u SPIRE. SPIRE se znači temelji na energetskom miksu i na miksu resursa. Biomasa je jedna od njih. A što se tiče e, pak drugih e, projekata, sve ono što je bio nije u, području, u njihovom području rada. E, isto tako se radi i o članovima i ne članovima koje želimo uključiti različitim poduzećima, druga civilnog društva i tako dalje. I na kraju krajeva što se tiče Brexita, rekla bih da je to nešto što će svakako utjecati na nas sve, a e, opseg svega toga ovisit će o završnom dogovoru. Hoće li oni biti pridruženi partneri, pridružena država za obzor Europa? To je pitanje. Za nas, e, mislim, mi ćemo nastaviti kao inače raditi s njima, kao i sa svakim drugim e, partnerom. Hvala gospodin Dakle, e, što e, naravno agencija iz Ujedinjene kraljevine je tu i ona i dalje e, ostaje i želi ostati u našoj udruzi pa ćemo s tom britanskom Britancima organizirati zajedno radionice. E, dakle, britanske tvrtke e, također sudjeluju u našim događanjima i onda ćemo vidjeti hoće li oni dobiti status poput e, Švicarske ili Norveške s našim partnerima ili pa Kanada. Vaše pitanje je kako da bolje uključimo europske zemlje E, imamo e, ne svih 28 europskih država za sada, međutim imamo partnere sjever, jug, istog, zapad i mi bismo htjeli da se neka partnerstva jednostavno stope u partnerstva za preobrazbu zdravstvenog sustava i da tu već izradimo radnu skupinu o državama članicama, više od 50 njih je e, u to uključeno i e, tu smo uključili baltičke zemlje, dakle kroz takva partnerstva i dakle mislim da ćemo na taj način ostvariti veliko pokriće putem sljedećeg okvirnog programa. Integrirani pristup je vrlo značajan. E, mi radimo puno na pitanjima zdravstva, to je važno pitanje jer je to vezano i za demokratske promjene koje su prisutne u cijeloj Europi i želimo interno povezati e, istraživanje i razvoj i različite agencije e, koje se bave istraživanjima te također izdvojiti pokušati izaći izvan toga i raditi sa nekim velikim partnerima, primjerice i mi iz industrijskog sektora